Jeste li našli te odluke, taj dokument koji ste dobili? Ako nemamo prigovora i ne dobijemo ih do 12.30, onda će se ti, te odluke smatrati usvojenim. Vi ih nemate. Gospodin Wim der Kamp ni također nema. Evo, upravo dijelimo taj dokument. Molim vas da prigovore i primjedbe pošaljete do 12.30. Prije nego što počnemo sa glasanjem, željela bih vam reći sljedeće. Gospođo Grapini, hvala. Nemam, znači, glasačku karticu i dignut ću ruku. Evo, to sam željela reći. Hvala, gospođo Grapini. Prije nego što počnemo s glasanjem, željela bih reći da ovaj odbor pod visokim pokroviteljstvom e, Europskog parlamenta, Europske komisije je pokrenuo European Studies for Mobility, znači europski, e, europska nagrada za poduzeća start-up na području mobilnosti. Znači, naša komisija e, time rukovodi, zapravo naš odbor, a imat ćemo deset velikih poduzeća koje će pobijediti, koji su znači vodeći na području mobilnosti, novo nastala poduzeća. Imamo također i predsjednika Blablakar koji je znači predsjednik te velike tvrtke za zajedničko zajedničku vožnju i mobilnost, a imat ćemo i druge tvrtke na području mobilnosti. Znači e, pokrenuli smo ovaj projekt 7.12. zapravo u studenom 7 12. smo imali znači završetak e, e, kandidatura i imali smo više od 500 poduzeća koji su bili kandidati, a 22. drugog ćemo imati u Briselu od 17.30 predaju nagrada a imat ćemo također i video predstav e, i tu ćemo znači predstaviti tu nagradu. Video traje dvije minute. Evo, izvolite, pa predlažem da ga pogledam.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 Molim da ne zaboravite da to napisati u vaš kalendar, a sada idemo na nešto vrlo konkretno na glasanje. Predlažem da krećemo, otvaram glasanje. zatvaram glasanje. Ima nas dovoljno. Provjerili smo da nas ima dovoljno. Počinjemo. Počinjemo sa, znači, e, prekogranična isporaka e, parketa, e, paketa Luci Anderson, otvaram glasanje. Gospođa Grapini, gledam vas. Zatvaram glasanje. Zatvaram glasanje i usvojeno sa 37 glasova za 38 budući da imamo i gospođu Grapini, čestitamo, a sada nastavljamo. Želite nešto reći, izvolite vrlo kratko. Željela bih eh, zahvaliti svima, povjeri, eh, znači izvjestiteljima u sjeni koji su nam omogućili a, da ovdje postignemo uspjeha, također i našoj predsjednici koja nam je puno pomogla eh, u trijalogu. Ono što je važno je da zbilja unaprijedimo učinkovitost isporuke i prekogranične isporuke paketa u Europskoj uniji. Hvala, hvala, mislim da možemo također i dati jedan pljesak, a sad krećemo na drugo. Glasanje, izvješće gospodina Marinesku, a dobar dan gospodine Marinesku, jeste li dobro? Znači, imamo izvješće vezano uz Europsku agenciju za zakoplovnu sigurnost, glasanje je otvoreno. Allez, je le Glasanje je zatvoreno. 38 glasova za, znači gospođa Grapini jedan glas plus. Vaše izvješće je usvojeno. Čestitam vam gospodine Marinesku. Mogu reći da je bilo vrijeme hvala. moj koordinator uh, eh, mi kaže da moram nešto reći i zato vam želim zahvaliti na pomoći prije svega izvjestiteljima u Sijeni koji su mi bilo, bili vrlo korisni u radu, uključujući vas, gospođo predsjednice, gospodin Van Miltenburg, gospođa Foster i drugi, oprosti tako, nekog eh, sam zaboravio. A isto tako iz tajništva zahvaljujem eh, Svenu Otu, Puno smo na ovome radili. I također nam je trebalo dosta vremena da postignemo sporazum. Mogu reći da krajem e, prosinca, zadnji tjedan e, u prosincu smo imali jednu dosta čudnu priču koja se odvijala u vijeću. A znači Francuska je glasala protiv, to je bilo zadovoljavajuće. Hvala. Hvala gospodine Marinesku. Ja ću Francuskoj prenijeti tu poruku. A sada go, e, izvješće Petera Lundgrena vezano za edukaciju e, znači u prometu vozača Otvaram glasanje. Gospođo Grabini, izgleda da imate, našli ste karticu. Zatvaram glasanje. Znači, 38 glasa za. Gospodine Lundgren, vaš izvješće je velikom većinom usvojeno. Čestitam. Želite li nešto reći? Hvala. da, učinkovitost gospodine Lundgrena. Sada krećemo dalje. Imamo znači razrišnicu za 2016. godinu. Europska komisija i agencija. Imamo e, znači nacrt e, mišljenja komisije. Izvjestitelji su Izabela De Monte, Markus Ferber. Dobar dan, gospodine Ferber. Gospodin Jakob Dalunde i gospođa Majsner. Dati ću prvo riječ gospođi De Monte, nakon to eh, gospodinu Ferberu, zatim gospodinu Dalundeu i nakon toga gospođi majsteri i na kraju gospođi De Monte. Nakon toga ćemo imati eh, uzimanje riječi od strane izvjestitelja u sjeni i drugih članova koji žele uzeti riječ. Na kraju rasprave ću dati također riječi komisiji kako biste mogli nam dati neke elemente vezane uz to. A sada gospođa De Monte, izvolite. Grazie presidente. a to de. On va attendre que ceux qui doivent sortir sortent en silence. Voilà, allez-y madame. Grazie, quanti minuti? Koliko minuta imam? Vous avez au moins Više manje tri minute, kaže predsjednica. Dakle, govorimo o razrješnici Evropske komisije i izvršnih agencija. Mi ćemo se ovdje pozabaviti ponajprije političkom evaluacijom eh, rada u postupku davanja razrješnice također primijetili smo stopu grešaka od 3%, to je više od preporuke revizorskog suda, ali ovo nije jako raširena greška. Nadalje, također imamo na raspolaganju nedovoljne informacije vezane uz reviziju, tu bi se trebale poboljšati stvari te vezano uz dakle sredstva za obaveze i sredstva za plaćanje, tu je mehanizam povezivanja Europe, ovo drugo dakle na nižim razinama i tu bi trebalo ubrzati isplate. Dakle, to se odnosi na ove velike projekte poput obzora 2020. instrumenta povezivanja Europe. Međutim, ponovno pozit Pozitivno je što su se podržala 452 projekta, u total je to dakle oko 19 milijardi eura ulaganja u čitavoj Europi. Znamo koliko je to važno kako bismo dovršili mrežu TNT i kako bi se osnovao jedinstveni europski prostor za promet. Potom još su um, ostali važni projekti za koje smatramo da nije u redu da se uh, sfinanciraju iz dijelova koji su namijenjeni razvoju prometne mreže, međutim uh, ukupno su rezultati uh, pozitivni zato što imamo financiranja u iznosu 3,64 milijarde eura, ukupno 29 operacija od kojih se 25 odnosi na projekte u prometu, a četiri su multisektorijalni projekti. Stvari bi valjalo poboljšati u fondu za regionalni razvoj i u kohezijskom fondu. Ne govorimo ovdje samo o kopnenim prometnim mrežama, ovdje imamo i razne projekte za jamstva koji su pokrenuti 2000 i 2016. Tu je pitanje odgovornosti, transparentnosti, mogućnosti, provjere i tu bi trebalo poboljšati stvari kada govorimo o reformi europskog proračuna. Također bi valjalo pojednostaviti postupke i možda ne bi bilo loše osnovati jedan one stop shop za kraj želim istaknuti da se mnogo govori o prometu, ali kao i uvijek jako malo o turizmu i zato sam u stavku 17 navela da još nemamo posebnu proračunsku liniju koja je posvećena turizmu i zato ovdje možemo govoriti o nedostatku transparentnosti vezano uz isplaćivanje iz fondova koje se odnosi na ovaj važan sektor našeg gospodarstva. Ovdje bi se zaustavila. Hvala lijepo. Hvala gospođo De Monte, a sada ću odmah otvoriti raspravu. ili možda bi bilo bolje da čujemo sve izvjestitelje, nakon toga ćemo otvoriti raspravu. Znači dajem sada odmah riječ gospodinu Ferberu, znači vezano uz Eru i Shift to Rail, izvolite. Hvala dragi kolege i kolegice, bit ću kratak e, kod ove e, izvještaja o razrežnici za Eru, Shift to Rail, moram reći da ja bih se zahvalio izvjestitelju i iz prošle godine e, jer su stvari koje je on tamo spomenuo još uvijek važeće. Mm, mm, e, o tome će govoriti još i odbor za kontrolu proračuna. Ako počnem sa erom, e, tu imamo jednu fazu rekonstrukcije E, radi se o preuzimanju željezničkog paketa. E, pripremni e, paket je dobro izvršen. Vidjet ćemo kasnije da li će sve to funkcionirati kako treba. Trebamo ukazati na to da E, dvostrukti standardi za ere su dobri za gradovi ali nisu dobri za ispunjavanje naših e, ciljeva. Moramo se koncentrirati na jedan standard kako bismo ispunili ciljeve e, kako bi se olakšalo putovanje između dva cilja polaska i odredišta za treba ispunjavati zadaće četvrtog željezničkog paketa. 27 e, ili 28 e, milijuna eura je bio proračun e, i dobro se iskoristio Shift to Rail. To nije Europska agencija, već je to udruženje zainteresiranih skupina. To sam tako abstraktno rekao. E, proračun je 52 milijuna eura to će e, odbor za kontrolu morati provjeriti operativni izdaci su e, štimaju 100% a administrativni izdaci su izvršteni samo 82% mislim da je to također bio, bilo u redu. Shift to Rail je ogromna struktura, mm, mnogi se programi moraju izvršiti. Operativni izdaci, tu smo izvršili, e, e, ispunili cilj 100%. E, mislim da je sve odlično funkcioniralo E, trebalo je e, doseći i autonomiju proračuna i to je postignuto. E, prema tome, to je sada u takovoj fazi da što se tiče proračuna oni su sada autonomni i mogu izvršavati svoje zadaće. Trebamo još malo više konsolidirati stvari nije se sve moglo provesti, to smo, o tome smo govorili i kritizirali tu činjenicu već prošle godine. Mm, e, tu još nije e, dosegnuta potpuna autonomnost kao kod operativnih zadataka i na tome treba još e, poraditi kako bi sustav postao održiv. Evo toliko od mene preporučam da dademo e, razrišnicu objema agencijama. Hvala lijepa. Hvala gospodine Ferber. A sada gospodin e, Dalunde za EASU. Izvolite. Hvala gospođo predsjednice. Ovaj e, nacrt mišljenja zaključuje da smo e, zadovoljni što je revizorski sud e, zaključio da su sve aktivnosti bile zakonodavne što se tiče ovog materijalnog aspekta. Proračun e, se provodi na dobroj razini. A možemo reći da dobar dio e, znači proračuna dolazi od pristojbi i od doprinosa i od e, e, znači potpora i to je dobro. I trebali bi još taj udio povećati za ovu agenciju. Hvala. Merci beaucoup, monsieur Hvala, gospodine Dalunde. Gospođa Mesner, izvolite, vezano uz Pomorsku agenciju. Hvala lijepa, dragi kolege i kolegice. Ja sam imala zadaću da dademo razrežnicu e, MC, e, Agenciji za sigurnost pomorskog prometa. Mislim da je sve u redu. E, ja ću reći da moramo glasati za razrežnicu. Međutim, nekoliko primjedbi. E, agencija je radila vrlo efikasno, e, posto učinkovito, zagađenje mora, nisu iskorištena sva sredstva, ali mnogo je toga postignuto. Ostatak sredstava će se koristiti sljedeće te godine E, zaštita zviždača i tu je mnogo toga učinjeno. E, na primjer imamo e, prihvaćanje, prihvaćanje vlastitog izvještaja o zloupotrebama zviždači su dobili osiguranje najveće povjerljivosti prema tomu sve skupa možemo reći da je uzorno razvijen je vlastiti instrument za praćenje e, sve preporuke koje su dane za izvršenje proračuna 2016. su uzete u obzir. EMSA je u proteklih nekoliko godina dobila nove zadatke, e, recimo e, suradnja u radu Europske obalne straže E, stručne, e, stvorene su razne stručne sinergije što je vrlo dobro e, i suradnja i sa Frontexom i EFKOM je također osigurana. Bio je to velik zadatak koji je sada evo sve funkcionira offshore e, postrojenja su također sada pod kontrolom i to se na europskoj razini e, može bolje obaviti nego samo nacionalno. I ovdje imamo vrlo dobru suradnju. E, još su dobro surađivali sa Europskom agencijom za potporu Europske migracijske agende E, suradnja je dobra e, e, potpisan je novi sporazum o trogodišnjoj suradnji. Također imamo daljinsku kontrolu pomorskih vozila i to je novi projekt. Osoblje je smanjeno za 5%, a ipak su izvršili sve zadatke sa osobljem od 172 e, e, zaposlenika. E, dobit će 14 dodatnih mjesta kako bi dobro surađivali sa Europskom obalnom stražom. To znači, ja sam s time vrlo zadovoljna s onime što se događa u EMSI i preporučam da joj dademo razrješnicu Hvala gospođo Meissner. Gospođo De Monte, sada vam ponovno dajem riječ vezano uz Ram Cezar. Izvolite. Hvala. Dakle, govorimo o Cesaru, kako ste rekli, riječ je o važnom instrumentu koji se bavi jedinstvenim europskom nebom. 2016. je bila prijelazna godina sa Cesara 1 na Cezar 2020. I zato je proračun podijeljen u e, dva dijela. Dakle, Cezar 1 se financirao sa sedmim okvirnim programom i TNT-om, a Cezar 2020 iz linije Obzor 2020. Imamo tu i neke probleme koji su uvjetovani administrativnim izazovima zbog ove podjele, dakle, e, proračuna u dva dijela. Imamo nisku e, stopu sredstava za plaćanje s obzirom na preuzete obaveze. Došlo je do kašnjenja u izradi studija, dakle koje su trebali obaviti članovi zajedničkog poduzeća, osim toga, tu su još i teškoće koje su trebale prilagoditi informacijske sustave. Dakle, došlo je do izmjene proračuna i on je išao dakle, u negativan saldo i to za 14 milijuna eura. Pozitivan aspekt je što se tiče Cezara 1, da su svi projekti dovršeni. Bilo bi možda važno izmijeniti sustav nabava, dakle bići ka većoj eh, jednostavnosti. Potom tu je objava Europske studije o bespilotnim letjelicama, dakle dronovima. To će biti pokriveno, dakle provedba će biti pokrivena programom Cezar 2020. U svakom slučaju pozitivan razvoj događaja te predlažem da, pa, predlažem da parlament da svoju razrišnicu. Hvala gospođo eh, De Monte. Što se tiče svih e, razrješnica, e, otvaram raspravu, daću vam riječ i molim da ne vedete svaki puta o kojoj razrešnice govorite. Sada otvaram e, raspravu, gospodine Marinesku imate riječ. Hvala. Hvala vam. vezano je uz Europsku komisiju. Ja ću podnijeti amandmane koji se e, tiču dakle, rashoda. Riječ je o mehanizmu za povezivanje Europe. Tu su preuzeta neka sredstva. Mislim da se tamo u financijskim instrumentima u toj liniji nalazi još mnogo sredstava. Zanima me što je s time, na koji način se taj novac može trošiti Po meni ta je informacija važna vezano za višegodišnji financijski okvir u razdoblju nakon 2020. Također, povjerenika Otingera sam pitao za ugovor između komisije, dakle, i eurokontrola, dakle, dodatna vrijednost, učinkovitost, te što je sa djelovanjem eurokontrola. Tu kompanije uplaćuju značajne iznose, a ne znam jesu li rezultati ono što smo željeli postići. Potom tente. Vam upravu MOVE bismo trebali zatražiti da nam e, da jednu mapu, pregled prijedloga koju su financirali, da vidimo je li koridor dovršen ili tu još postoje neke veze koje se trebaju izgraditi, ko što bi povećalo učinkovitost. Zanimaju me dakako projekti vezani uz promet unutar Dunavske strategije. Moje je riječ o jako važnom pitanju. Nekoliko riječi o Sesaru. A riječ je o jako važnom zajedničkom poduzeću Međutim, tu imam neke sumnje vezano uz interoperabilnost. Sustav koji se do sad koristio nije jednak u svim dijelovima Europe i pitanje je koliko je on interoperabilan. To nije ono što smo željeli vidjeti unutar ovog projekta. Ponovno riječ o znatnim iznosima novca i zanima me je li rezultat od koristi za razvoj jedinstvenog europskog neba. Merci beaucoup, monsieur Marinescu. Hvala gospodine Marinescu. Hvala gospodine Sada dajem riječ gospođi Jackie Foster. Imate riječ? Jeste li zatražili riječ ili ne? a htjela sam zahvaliti izvjestiteljima na obavljenom poslu. Pozabavili su se detaljima na način na koji bismo i mi to učinili. Možda ćemo imati neke amandmane, ali iz kluba to još nitko nije jasno iskazao. A evo, javit ćemo vam ukoliko do toga dođe. Uglavnom smo zadovoljni. Jedno pitanje vezano uz ono što je rekao gospodin Marinescu vezano uz interoperabilnost. Spominja odnos e, sjevera i juga. me o kojem to programu govorimo. Vi ste rekli da postoji pitanje vezano uz interoperabilnost između, dakle da postoje dva različita e, sustava, pa vas pitam o čemu je točno riječ. Htjela bih znati Treba moliti tu pokrenuti neku istragu, mislim da bi to možda bilo od koristi. Monsieur Marinescu. Zastupnik Marinescu, izvolite. Ja sam zatražio sastanak sa Cesarom vezano uz e, sve detalja. Već sam postavio pitanja nekim tvrtkama, one su i potvrdile. Da sustav koji je razvijen na osnovu ideja e, Cesara koje koriste, na primjer, Talis, da oni ne mogu koristiti podatke iz Intre, I tu imamo te razlike, recimo zemlje na sjeveru kupuju Indru, a ove na jugu Talis. Riječ je o upravljanju prometom. Hvala vam na ovim dodatnim informacijama. Gospodine Maresko, gospodin Telička, izvolite, imate riječ. <clears throat> Uh, Hvala lijepo. Evo nekoliko primjedbi vezano uz opći proračun, dakle prijedlog demonta Stavak 9. Govori se o financijskim instrumentima čiji je broj znatno narastao i to dovodi dakle do problema sa izvršenjem i tako dalje. Imamo poruku prevoditeljima koji vele da prebrzo čitate. Ako biste mogli usporiti Ispričavam se, usporit ću. I mean, uh, speaking, I'll try not to slow down uh, uh, entirely, but uh, in my oral, let's say, exercise. Evo, ja ću nastojati sporije govoriti, kaže zastupnik. Evo dakle, stavak 9, neću ponovno citirati, ali spominje se velik broj financijskih instrumenata ono što bismo trebali napraviti jest e, razlikovati ovaj pojam, dakle više financijskih, više financijskih instrumenata, što je sasvim legitimno, ali evo ja ću tu možda podnijeti neki amandman kojim neću razvodniti ovaj dio vezan uz blending. Za mene je to mogućnost, tu se uvodi neka dodatna ravnoteža i to bi bio moj cilj. Druga primjedba, dakle, isti, isto izvješće, stavak 11, traži se studija utjecaja EFSI-a i drugih instrumenata i smatram da je to dobra ideja. Ali ovdje imam jednu opću primjedbu. Rado bih da se koncentriramo na provedbu programa i to na način da ocjenjujemo što je sa programima. Ne zanima me stopa trošenja novca, već me zanima na koji način je novac potrošen. Kako mjeriti razinu inovacije koju smo postignuli vezano uz TNT, još uvijek nemam pojma što se dogodilo unazad godinu dana, što je točno taj napredak koji je postignut, pa naučimo sami sebe i institucije mjerenju. Dakle, nemamo samo brojati što smo, na što smo novac potrošili, već izmjerimo ovaj, ovu dodatnu vrijednost. I za kraj, slažem se sa gospođom Demonte vezano uz topu pogrešaka od 4,1 I ovdje kada govori o mjerama za pojednostavljivanje, to je nešto što mogu podržati, ali dolazi li doista do pojednostavljivanja, na koji način se to mjeri, dakle da to ne bude samo puka politička izjava. Ja ću vjerojatno s tim u vezi podnijeti amandman i reći da u političkom smislu govoriti o pojednostavljivanju nije e, dovoljno, već što smo točno pojednostavili da se to jednostavno mora negdje reflektirati. Kao što sam rekao, mogu podržati sa prijedloge, mislim da su svi jako dobro napravljeni i podržavam razrišnicu. La Hvala vam. Riječ ima zastupnik Dalunde. Um, I'm sorry. Imam vas na liste. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les autres programmes? Imate li pitanja o drugim programima? I don't fully understand. Uh, was there a question directed to me? Imate li pitanje za mene, kaže zastupnik. A, ah, c'est monsieur Kramer, excusez-moi. Okay. Zastupnik Kramer? Ne. Ne želite se javiti za druge teme. Onda dajemo riječ zastupniku Van Miltenbergu, izvolite. Eh, Evo, hvala lijepa. Samo kratko vezano uz razrješnicu EASI. Ne slažem se sa izvjestiteljem vezano uz stavak 7. oko kolega Lunde vama se obraćam govorite o ukidanju potpora Europske unije. Pa to je malo čudno zato što prije toga govorite da u izmjeni uredbe treba dati više nadležnosti, dakle treba više sredstava, a nadalje opasno je u kontekstu Brexita, imamo čak i radnu skupinu koja se bavi tim pitanjem i govoriti sad o korištenju viškova koje ćemo eventualno imati kako bi se ukinule ove druge potpore. Mislim da to nije dobro. Treće. Industrija već uplaćuje dvije trećine sredstava za odobrenje proizvoda u zračnom sektoru. Ne možemo sad od tražiti da nastavljaju sa financiranjima, da mi istovremeno ukidemo potpore. Evo, to su moja tri razloga E, zbog kojih se ne slažem s vašim prijedlogom mišljenja. Tu ću izraditi amandmane. Što se tiče davanja razrešnice Sesaru, želim reći da je izvješće De Monte sjajno. Ona se poziva evo, na ovu studiju o bespilotnim letjelicama. Važno je integrirati ih u budućnosti i zato tu treba usmjeravati novce u razvoj i istraživanje. Ono što se tiče ostalog dijela, smatram evo da je to izvrstan tekst i eventualno ću podnijeti neke amandmane. Merci beaucoup, monsieur. Hvala. Zastupnik Rod, izvolite. Thank you very much. Uh, Hvala. Nekoliko riječ o projektu Shift to Rail i ERI. Tijekom godina ove su projekti strašno poboljšani. Mislim da se to ogleda u ovom izvješću što se tiče Agencije za željeznice treba naglasiti visoku stopu e, dakle provedbe bilo sredstava za obaveze odnosno za plaćanje dakle 99 92% dakle to je pokazano na koji način se koristio proračun za 2016. ali cilj je bio dakle sud, e, revizorskog suda 95% plaćanja u točno određenim rokovima, ali evo došlo je do odgoda e, plaćanja pojedinih računa agencije, tu se ta stopa izvršenja mora poboljšati. Na koncu bilo bi dobro da kolega izvjestitelj uzme u obzir primjedbu suda vezano uz dvostruko sjedište ove agencije. To je primjedba dana 2013. Još uvijek se ništa nije poduzelo s te strane. Ali znamo da i sami imamo problem, sličan problem dakle sa sjedištem Europskog parlamenta. Znamo kako je to. Što se tiče shift to rail, dakle cilj je jedinstven željeznički prostor, imamo provedbu, odnosno izvršenje od 100%, vezano uz sredstva za preuzete obaveze. Međutim, kada je riječ o operativnom proračunu za isplate sredstava za plaćanje, tu su brojke nešto niže, 86,6%, ukupno dakle 80%. 2% i tu se brojke moraju poboljšati. Znam također da je tu potrebno uspostaviti i obveznu strukturu za borbu protiv prijevara, a ona koju je, koja je uspostavljena u sustavu Shift još nije dovoljna. Potom postupci javne nabave i tu je bilo e, problema Međutim, od Šifturela smo dobili jamstva da će dakle, ovdje poboljšati stvari. To su bile sve moje primjedbe i još jednom bih zahvalio kolegi Ferberu na njegovom radu na ova dva dosijeja. Hvala zastupniku Rodu. Ja ću sada dati e, riječ Europskoj komisiji Gospodine Remon imate riječ u ime komisije. Hvala lijepa, predsjednice. Neću moći odgovoriti na sva pitanja, eh, eh, na specifična pitanja ćemo odgovoriti pismeno. Općenito govoreći, mi smo zadovoljni mm, sa nacrtima izvješća to predstavlja uspjeh agencija. Naravno da ima i mjesta za poboljšanja. I mi se slažemo sa prijedlogom da se agencijama dade razrešnica. Za vašu informaciju, u komisiji sada imamo radnu skupinu eh, koja eh, će organizirati strategiju za nadzor agencija naročito e, agenciju za kontrolu. E, tako ćemo moći imati bolju kontrolu što će nam e, omogućiti da još poboljšamo rad agencija. A naravno slijedit ćemo i vaše preporuke. Mislim da smo zadovoljni sa ovim što smo upravo čuli. I drago mi je što se rad ovih agencija cijeni jer su one vrlo korisne za komisiju. Hvala lijepa. E, gospodine Ramon Para. Gospođa Del Monte ima riječ. Izvolite. Grazie Presidente, se d'accordo. Hvala ali ja bih dala jedan jedinstveni komentar na oba ova izvješća. Dakle, pozdravljam primjedbe kolega. Kao što sam rekla u uvodu, tu moramo dati političku ocjenu, ne samo analizirati brojke, to je vezano i uz ono što je rekao kolega Marinesku, tu mora biti više jasnoće. I kada je riječ o kontrolama koje provodi Eurokontrol, i kad je riječ o mrežama TNT. Već često se nalazimo sa koordinatorima da vidimo kako stojimo sa projektom, sa izvršenjima, ali važno je to pozabaviti se time i u smislu kontrole. Što se tiče Cezara, ja se slažem da je tu potrebno podrobnije se pozabaviti ovim pitanjem interoperabilnosti. Ukoliko doista postoji problem sa komunikacijom između ova dva sustava, onda bi tu svakako trebali intervenirati. Što se tiče primjedbi kolege Teličke, ukoliko postoji potreba za analizom, dakle, u dobivenih e, inovacija. Mislim da je ovo pravo mjesto na kojem bi se trebala dati takva ocjena. Nadalje što se tiče pojednostavljivanja, moramo pronaći odgovarajući sustav za realizaciju toga. To je jedna primjedba s kojom se često susrećemo kada govorimo o općoj, općem korištenju novca iz europskih fondova. Dakle, nema pojednostavljivanja i onda dolazi do kašnjenja e, rezultata. I potom e, primjedbe kolege Van Miltenburga vezano s bespilotne letjelice. Slažem se, tu bi trebalo možda stvari dodatno precizirati. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Kod EMSE ništa nije iskritizirano. E, imat ćemo sigurno i amandmane i rado ćemo prihvatiti dobre prijedloge. Hvala. Gospodin Ferber, imate riječ. Hvala lijepa. Malo mi je teško da iz jedne e, kluba imamo kritiku o izvršavanju, stopi izvršavanja, a drugi kažu da se te stope moraju još pomnije proučiti. E, ja sam govorio o stopi izvršenja kod e, Shift to Rail. Tu je mnogo doprinjela industrija. Ono što treba pogledati jeste da što treba industrija e, i da li su zaista brojke odgovaraju izvršenju ili su to samo lijepe riječi. Kolegica Meissner, e, e, radujem se svim amandmanima, a nadam se da ćemo imati dobar rezultat kod glasanja. Gospodin Delmonde, imate riječ. Hvala. mali smo komentar vezan uz moj tekst, dakle smanjenje potpora Evropske unije. Ono nije, to način na koji će doći do smanjenja ovih potpora, to je neki drugi postupak. Ja sam samo spomenuo da ova agencija da se oslanja na višak i da tu mm, pronalazimo jednu novu mogućnost, dakle u kontekstu Brexita je činjenica da će se Unija pozabaviti načinom na koji se troši novac poreznih obveznika da bi to moglo doći do smanjenja dakle ovog e, viška koji je spomenut. Merci beaucoup, hvala, gospođa Foster. Imate riječ. Evo jedno pojašnjenje. Eurokontrol nije evropsko tijelo, njega financiraju e, zemlje članice, dakle na osnovu naknada. Ali Eurocontrol nije EASA, to je sasvim drugačije tijelo. Članice Eurocontrola nisu samo članice Europske unije. Oni su zadužene za sve zemlje EKE, e, dakle njih 44. Dakle, to nije samo evropski novac koji se nalazi u njihovom proračunu njih ne financira pri, e, primarno, dakle, Evropska unija. Što nije slučaj u EASE. Mi smo pristupili eurokontrolu, evo, htjela sam to pojasniti. Cezar je drugačije pitanje, drugačije je i sa EASom, ali htjela sam ovo pojasniti. Merci beaucoup, Madame Foster. Hvala lijepa, gospođo Foster. E, rok predavanja amandmana je 25. siječnja u podne. Evo tako, možemo ići dalje. Imamo sada izvješće gospodina Ertuga Ismaela o preporukama komisije o manipulacijama s brojačima kilometara u motornim vozilama. Gospodine Ertog, imate riječ. A kasnije ćemo čuti i izvjestitelje u sjeni. Gospodine Ertog, imate riječ. Hvala lijepa predsjednice, kolege i kolegice. E, e, manipulacije e, s tahometrima i e, nedozvoljene promjene stanja kilometara. E, to je prošireno u cijeloj Europi. Zašto? E, to je vrlo povoljno u prvom redu, a drugo to je jednostavno. A treće, u nekim državama članicama se to smatra, ne smatra prijevarom, nego evo okretnošću, spretnošću 12% svih e, e, rabljenih vozilima na međunarodnim tržištima e, tu vidimo manipulacije a 30 do 50% vozila koja prelaze granicu kao rabljena vozila imaju izmanipulirane brojače to pokazuju i studije to je ekonomska šteta od 6 e, do 9 milijardi eura već prema tome koji scenario uzmemo u obzir. Budući je to tako, e, onda trpi i sigurnost prometa, a i okoliš. Ako imamo lažni e, broj kilometara, onda idemo prekasno mehaničuru, a to doprinosi tome da su vozila nesigurnija. Ako je stanje kilometara e, preokrenuto, onda su i emisije e, veće, što šteti okolišu. Neke države članice su sada se ponašaju uzorno, naročito Belgija i Nizozemska. E, prvi su bili Belgijanci, oni su uveli e, sustav kapa koju e, a Nizozemska ima sada nacionalnu putovnicu za auto, automobile. E, što se tamo čini u tim državama članicama? To je relativno jednostavno i efikasno. Bilježe se stanje kilometara kod svakog posjeta mehaničarskoj radionici, a i kod e, e, e, ponovne registracije i pregleda vozila. Imamo i certifikate prodavača da je stanje na brojaču ispravno. Prekogranična razmjena podataka je ključna kako bismo spriječili ove manipulacije Mm, i u, tom smjeru idu moji, moji prijedlozi. Europska baza podataka na po uzoru ove putovnice koju sam spomenuo, o tome smo govorili s komisijom. Već imamo jedan takav sustav, Eukarez platforma je ime toga sustava moram reći da mi je e, svejedno kako to učinimo. Glavno je da nešto napravimo. Kod svakog e, velikog pregleda e, se unose brojke i to se stavlja na raspolaganje Europskoj bazi podataka. To se može vrlo jeftino i učinkovito provesti to bi e, donijelo našim poreznim obveznicima 8 milijardi eura godišnje. Tehnička poboljšanja su sljedeća stvar. Ne idu svi e, vozači redovito u mehaničaru. A oni mogu manipulirati svojim brojačima kilometara. E, proizvođači bi morali unijeti sustave u e, vozila koja e, hardware security module na primjer to oni koštaju 1 euro, to je mm, naravno zanemarivo što se cijene tiče. E, e, naravno da ni to nije 100% sigurno i time se može manipulirati, ali prednost toga je da ako se to tako e, napravi, korist onih koji manipuliraju bi bila mnogo manja. Oni bi morali utrošiti mnogo više vremena i novca da to preurede. Prema tome se to možda ne bi ni isplatilo. A treće, države članice E, moraju hitno uvesti zakonske propise. E, manipulacija brojačima kilometara je prijevara. To je uvijek bilo tako i će tako. U, od 26 država članica, od 28 država članica je to zabranjeno, ali samo u 10 članica je dana mogućnost da se e, to e, e, brojači kontroliraju od strane državnih tijela. Moramo uvesti europske propise koji će uvesti kazne. Imamo takozvani connectivity blockchain to, time bacamo pogled u budućnost vozila koja je već počela. E, danas su e, sve više vozila povezana i međusobno si šalju signale. Oni šalju podatke o brojevima, e, o kilometrima, o prosječnoj brzini i tako dalje. Blockchain tehnologija tom tehnologijom u, bila vrlo korisna za zaštitu potrošača. Ako pogledam izvješća komisije, onda već danas imamo projekt takozvani Car Trust Chain. Mm, e, taj projekt e, potiče Europska komisija. I na kraju, kolege i kolegice, tu imamo jednostavne mjere e, kojima možemo spriječiti manipulacije. Dvije države članice to već rade. E, deficit i hendikep je u tome što nemamo europsku razmjenu podataka niti e, propise koje važe u cijeloj Europskoj uniji. Hvala lijepa gospodine Ertug. Ovo je ovo je zaista e, fantastičan izvještaj. Imamo dvije države članice koje su već poduzele mjere za sprečavanje tih prijevara. E, to su vrtoglave cifre koje e, ste spomenuli. 6 do 8 milijardi eura koje gubimo godišnje zbog tih prijevara. Kad pogledamo brojke, 12% od paka, to je samo za vozila, e, od PDV-a, to je samo za vozila. E, tu nije uzet, nisu uzeta u obzira teška vozila. E, moramo zaista raspravljati o tom sustavu. Ovo je zaista fascinantna rasprava. Dajem riječ gospodinu Ferberu. Izvolite. Hvala lijepa e, predsjednice. E, kolega Baha je upravo na glasanju u jednom drugom odboru, ali mi to je daje e, mogućnost da sažmem i moju izjavu i njegovu izjavu. Ja ću zahvaliti kolegi Ertugu na ovom izvještaju. Ovo je tema koja već nas e, godinama muči i svi je znamo. Ja sam pogledao u njemačkom autoglubu kako je jednostavno manipulirati brojačem. Pristup je vrlo jednostavan, e, kod digitalnog tahometra je vrlo jednostavno da tu tu moramo e, okrenuti stvar natrag, dajemo e, zapovjet komandu i to je jednostavno. Trebamo e, proizvođačima zadati obvezu da taj sustav poboljšaju. Moramo također imati jednu direktivu o homologaciji koja će ići u tom smjeru Mm, e, ovo što e, je e, već sada možemo učiniti jeste registracija broja kilometara kod svakog pregleda ili u mehani, u, kod mehaničara ili nakon neke nesreće, nezgode E, time se mogu ograničiti mogućnosti za manipulaciju. E, tu mora naravno sudjelovati industrija. Kod boljeg hardvera i kod e, boljih brojača će se situacija poboljšati, ali naravno manipulacije ne možemo potpuno spriječiti. E, to je svakako prijevara, a, nikakva samo fakinarija kako to neki misle. E, e, broj kilometara ima odlučujuću ulogu u određivanju prodajne cijene rabljenog vozila tu e, naravno moraju e, sudjelovati i države članice. Moramo imati jednake standarde za e, ocjenjivanje tih prijestupa. To je prijevara, to je kazneno djelo. Mm, to je veliki izazov, ali mislim da ne ulazeći u detalje moramo dati najveću moguću potporu ovom izvješću jer je to tema od ogromne važnosti za u interesu e, naših sugrađana, e, vozača, e, prodavatelja i tako dalje i sigurnosti naravno a proizvođači automobila također moraju preuzeti svoju odgovornost. Hvala. Hvala lijepa gospodine Ferber. Gospodine Demes-Meker, e, dobar dan, imate riječ. Hvala lijepa. I ja bih htio zahvaliti kolegi Ertugu e, na njegovu radu kad sam pogledao ovaj izvještaj, imamo tu mnogo pozitivnih elemenata. Mislim da je pristup koji uključuje banku podataka kao i tehnološke sustave vrlo dobar. E, borba protiv manipulacija naravno je zahtjevna i trajat će. Kao što su kolege i kolegice rekli, htio bih e, naglasiti hitnost e, ovog e, izvješća. I radi se o milijardama eura koje, gubimo radi prijevara. Profesor Bukovski je rekao da to podriva i povjerenje potrošača. Gubimo milijarde na prijevare, a jako trpi i okoliš moramo naći tehnološke solucije. nažalost, nemamo dovoljno vremena e, da imamo jedan sustav koji će kratkoročno e, biti valjan. Dugoročno gledano e, trebamo imati širu strategiju. Želim naglasiti da ne trebamo europsku bazu podataka E, imamo e, e, Ikarus sustav razmjene podataka koja je vrlo učinkovita. Evo, mi to koristimo i u Belgiji i u Nizozemskoj. Broj informacije o broju kilometara između država članica te podatke treba razmjenjivati. Mm, ne mislim da mm, da tehničko praćenje će imati e, e, željeni učinak Eh, rok za prvu kontrolu je eh, četiri godine, ali sada prijevare su svedene na gotovo nulu. Imamo takozvanu putovicnu za vozilo. To je vrlo učinkovita mjera. Eh, sustav je jednostavan i može se brzo primjenjivati. Dragi kolege moramo, i kolegice, moramo biti realistični to bi uključavalo registraciju broja kilometara i to redovito. E, tre, hvala lijepo gospodine Demesmeker. Hvala lijepa predsjednice. E, hvala Ismailu na ovom izvješću, odlično izvješće. Mm, ja sam izvjestitelj u Sjeni. Mm, ovo je vrlo potpun izvještaj. Velika korist ovog prijedloga i izvještaja jeste da osvjetlimo veliki problem e, e, tržišta e, rabljenih vozila je mnogo veće od tržišta novih vozila. Radi se o milijardama eura to je i financijski problem i problem sigurnosti. E, ova, ovi podaci o relativnoj neaktivnosti država članica e, je nešto što šteti našim sugrađanima. Jasno je da e, i začuđujuće je E, da se ne radi dovoljno, a vidimo što mogu napraviti Belgija i Nizozemska. Imamo e, e, imamo međunarodnu kontrolu, tu putovnicu vozila E, e, vozila koja prelaze granice, e, njihov je broj ogroman. Tu podcjenjujemo stvarnu situaciju. Mislim da moramo pojačati međunarodnu kontrolu i suradnju. Imamo četiri prijedloga koje nam daje izvještaj E, imamo općeniti ovaj sustav putovnica pa pasova drugo e, e, elektroničke mjere koje možemo poduzeti te odredbe se moraju uključiti u nacionalna zakonodavstva E, naravno ona industrija kojoj ta prijevara najviše šteti e, jeste proizvodnja novih vozila prema tome oni koji prodaju nova vozila se moraju zanimati kako bi se za poboljšanje e, kontrole broja kilometra jer su oni prve žrtve tih prijevara dakle to šteti automobilskoj industriji u prvom redu E, e, nemamo zakonodavnih e, odredbi koje bi bile ujednačene u državama članicama. Mm, ono što možemo učiniti jeste da ujednačimo te odredbe. Mm, ovaj blockchain, tu imam rezerve E, jer je to vrlo skupo što se tiče energije, elektronike i prostora. E, e, zanimljiv sustav, ali pitam se ako imamo tih mnogo toga što će predstavljati velike probleme za elektroničku obradu, za digitalnu obradu. Inače se u potpunosti slažem sa izvješćem. Hvala lijepa. I ja bih se srdačno zahvalio Ismailu Ertugu na izvješću. Izvještaj je odličan. E, e, Ferber i Kramer kažu e, ga hvale e, e, imamo li grešaka ovdje ali izvještaj je dobar i ne trebamo ga kritizirati veliki problem jeste da i države članice i komisija su dugi niz godina stajale na strani prevaranta a ne poštenih. Dvije zemlje su pokazale kako se to može spriječiti te prevare, međutim tu e, nedostaje politička volja. E, ali e, automobili se prekogranično prodaju u Njemačkoj i drugim zemljama ali mi o tome raspravljamo već deset godina. E, moramo e, kritizirati države članice, moramo uvesti europske propise. Verbalno se svi slažemo. Ne poznam nijednog povjerenika ni povjerenicu, ni jednu državu članicu koja kaže e, da trebamo štititi prijevari. Ne E, svi su protiv toga, ali ništa se ne čini. Evo, čuli smo naprava koja stoji 1 euro može spriječiti velik dio prevara. To moramo odmah uvesti. Umrežavanje podataka prekogranično. Naravno da u Europi trebamo takvu razmjenu. E, blockchain nije toliko skup E, podaci se skupljaju, ako se mijenjaju na jednom mjestu, to ne znači da se mijenjaju na svim mjestima, to je prednost decentralizacije. Mislim da je to prihvatljivo i važno. Trebamo to učiniti. Stoga pozivam komisiju e, da odmah e, stupi u akciju, da odredi datum i da kaže do kraja ovog e, mandata treba obvezati države članice da se drži, drže novo e, donesenih propisa. E, moramo otkriti one koji uzrokuju blokadu novih mjera. Moramo imati otvorenu javnu raspravu. Molim za podršku E, odrediti datum kada donijeti propise koji moraju biti obvezni za sve države članice. Hvala. Hvala gospodine Kramer. A sada e, se okrećem prema komisiji i želim vam reći hit, situacija je dosta hitna, ali izgleda da gospodin Telička želi uzeti riječ. Izvolite. Hvala. Ja sam e, očekivao da će mnogi kolege uzeti riječ, pa sam malo čekao, a sad bih e, želio nešto e, reći vezano uz to da je nevjerojatno da ponekad na europskoj razini pokušavamo regulirati stvari kojima se uopće ne bi trebali baviti, a s druge strane nešto što se tiče e, svake države članice koje isto tako utječe na unutarnje tržište gdje isto tako imamo identificirane probleme, imamo studije, imamo isto tako iste probleme u državama članicama, a ništa se ne poduzima. Koji je rezultat? Je da imamo milijarde eura E, gubitaka, da imamo ugrozu što se tiče sigurnosti na cestama i ništa se ne događa. Zbog toga podržavam ovo izvješće, mogu reći da sam impresioniran samim sadržajem. Ono što je važno je da se ta e, znači jedan duh udahne jedan duh djelovanja na europskoj razini ja mogu reći da svi e, u svim državama članicama ima nekoga koji je jednostavno pogođen ovim u mojoj državi vjerojatno kao što smo već čuli u više navrata imamo pozitivna iskustva Ponekad e, u ovom odboru nemamo ista mišljenja što se treba znači regulirati na europskoj razini, na e, nacionalnoj razini što se znači na te različite e, razine mo može događati, što je znači vezano uz ovaj car pass i tako dalje. Ali ono što očekujem je djelovanje. Podržavam znači E, ovo izvižeće koje govori o tri opcije ono što je važno je također i da se to provede. A što se tiče ovog blockchaina, imamo znači cijeli niz solucija, a Isto tako, kad imamo znači proizvođače koji dodaju e, skenere i tako dalje, moramo znači imati tu mogućnost dodavanja i ovih brojača kilometara. E, sustav je e, zbilja uspješan, ali uzima u obzir e, uvezana vozila samo iz onih službenih kanala, službenih trgovina. Mogu reći da imamo i cijeli dio tog nereguliranog tržišta. Što se tiče pitanja E, vezano uz e, obvezu korištenja eukarisa i uvođenja e, informacija te razmjena informacija u okviru eukarisa imamo znači implikacije u okviru Euro, EU zakonodavnog okvira a što se tiče podataka Različite države članice imaju različita pravila za zaštitu podataka, na primjer u Njemačkoj koliko sam shvatio da identifikacija e, broja vozila u toj zemlji funkcionira na određeni način. Imamo znači mogućnost sankcija i tako dalje, postoji cijeli e, niz pitanja koje trebamo riješiti E, nadam se da će to izvješće i biti korak napred u tom smjeru. Hvala. Merci beaucoup, monsieur Hvala, gospodine Telička. A sada ću dati riječ gospođi Jaonidu. Mislim da ste čuli članove odbora koji govore o tome da je situacija hitna, da ne smijemo zatvarati oči pred ovim problemom koji e, je zajednički svim državama članicama koje se tiče prava potrošača, no isto tako e, ima cijeli niz ovog aspekata opasnosti za sigurnost na cestama i za okoliš. Gospodine Mesmeker, niste govorili o milijunima i vi ste e, na pravi način rekli da se radi o milijardama. Što napraviti na tom području? Onda dajem sada riječ e, Europskoj komisiji. Možete li nam dati konkretne aspekte plana programa, e, programa rada Europske komisije. Hvala, gospođo predsjednice. Da, mi se svi slažemo, naravno, da se radi o važnoj temi, te u potpunosti e, pozdravljamo ovo izveće gospodina Ertuga. Kao što ste rekli, prevara vezana uz broj kilometara je... E, prevara koja, se, e, koja je široko rasprostranjena, ima cijeli niz aspekata, ali su e, u okviru komisije uključene e, različite glavne uprave, Move, Grow, znači isto just za zaštitu potrošača te isto tako pitanja prijevare. Moja intervencija je vezana znači za ove okvir što se tiče cesta, ali kolege će dodati kako mi e, vidimo znači tu roadmap, znači program rada. Ja bih željela prije svega reći kakva su pravila vezana znači uz tehničke preglede. Imamo direktivu koja nalaže e, provjeru i registraciju znači prevare što se tiče e, e, brojača kilometara isto tako govori o tome da se treba kažnjavati takve prevare Države članice će biti obvezne da to provjere od 20 e, e, svibnja 2020. godine. Ono što je važno, od ove godine ćemo e, početi sakupljati podatke i vidjeti kako to funkcionira. Ono što bih željela reći je da u izvješću se govori o tome da komisija nije e, znači provela sve svoje e, obveze vezane uz razmjenu, prekograničnu razmjenu podataka. E, komisija pod sadašnjim okvirom je imala obvezu da daje, da znači provede studiju izvedivosti. A što se tiče ove razmjene podataka je nešto s čime se treba baviti novo zakonodavstvo. To je ono što nas čeka i mi to tako razumijemo. U svakom slučaju se slažemo s vama da je prekogranična razmjena podataka itekako važna, da će to olakšati u velikoj mjeri borbu protiv eh, prevara što se tiče brojača kilometara E, važno je razmjenjivati te podatke, ali isto tako i druge podatke što se tiče e, tehničkog e, pregleda. To je ta razmjena podataka je u svakom slučaju na korist i tijelima, nadležnim tijelima i potrošačima. Što se tiče podataka, Imamo znači taj okvir za tehnički pregled i tu imamo mjere koje vlasti trebaju provesti. To je nešto što će provoditi vlasti u državama članicama. Možemo reći da se razmjena podataka odvija između vlasti i nadležnih tijela. Mi smatramo da je to način na koji trebamo e, riješiti ovaj prem. Treba nam europska paza podataka kako bi se uhvatili u koštac sa tim problemom. Što se tiče EU karisa, i izbora Eukarisa za takvu e, razmjenu podataka. Mi mislimo da e, tehnologija na neki način treba biti neutralna i da države članice trebaju izvršiti taj E, izbor tehnologije. Izuzetno je važno da potrošači također imaju pristup takvim podacima, tje, nadležna tijela se trebaju time baviti. Mi smo spremni istražiti mogućnosti kako se to treba provesti u okviru ovog e, okvira za tehnički pregled ili e, u nekom drugom kontekstu. Što se tiče PTI, imamo znači te e, prijedlog da se smanji sa četiri na tri godine. Mi Moramo imati na umu da s tehničkim pregledom e, se treba provjeriti je li znači e, vozilo ispravno tehnički i da odgovara e, pravilima sigurnosti na cestama i zaštite podataka. Imamo cijeli niz drugih važnih aspekata tog tehničkog pregleda, da li znači su gume u redu, kočnice, svjetla i tako dalje. Da, vozilo koje je prošlo tehnički pregled mora biti e, ispravno no u svakom slučaju razumijemo da vezano uz ove prijevare što se tiče e, brojača kilometara da je dovedeno u pitanje i e, dovedena su u pitanja i prava potrošača i da oni tu e, da se njima nanose šteta što se tiče Belgija, Nizozemska da su oni to proveli već Slovačka je na putu države članice mogu također e, uvesti neke dodatne konkretne mjerne točke vezano uz mjerenje podataka. A kad smo imali u ovom odboru imali raspravu o ovome prije godinu dana, mi smo vas e, pomno poslušali i mogu reći što smo napravili. Znači mi smo na znači na odbor e, za tehnički pregled stavili ove prevare o brojačima kilometara. Isto tako smo vidjeli koje su najbolje prakse u Europi kao u Belgiji ili u Nizozemskoj i u tom smislu e, potičemo države članice da naprave više na tom području i to u svjetlu najboljih rezultata u najboljim državama članicama što se tiče rješavanja tog problema. Mi u tom smislu vidimo mogućnost da dopunimo ovaj okvir za tehnički pregled te isto tako da osmislimo i nove dodatne mjerne točke za brojače kilometara i prevare vezano uz to. Vjerojatno znate da nam je parlament dodijelio e, pilot projekt za razmjenu podataka što se tiče brojača kilometara. Mi e, taj novac uz vaš e, znači eh, uz vaše odobrenje koristimo kako bismo znači predali zakonodavni prijedlog što se tiče teh razmjene prekogranične razmjene podataka isto tako osmišljavanje studije utjecaja Isto tako, osmišljavamo i novi e, okvir za sljedeće desetljeće što se tiče sigurnosti na cestama. Imat ćemo znači i ovaj paket o, mobilnosti koji očekujemo u proljeće. Vidjet ćemo koje su revizije potrebne, preinake potrebne. A ovo područje je nešto što ćemo pomnije analizirati. Znači ja sam pokrila samo ovaj dio što se tiče tehničkog pregleda, a možda e, će kolega dodati nešto vezano uz pravila. Hvala, hvala na ovim elementima, no moram vam reći da sam malo sumnjičava ili šokirana što se tiče vašeg odgovora. Vi nam kažete da mi smo ovdje, no tu ne moramo odgovarati na obveze, mi uzimamo u obzir ono što rade države članice. Mislim da Europska e, unija e, zapravo Europska komisija na području sigurnosti na, e, na cestama okoliša, da Europska komisija ima obveze u okviru ugovora. A što nam vi kažete? Ne, mi nećemo na tom području djelovati hoćemo li čekati kao e, na e, području ovog e, znači dieselgate da se stvori zbilja veliki, veliki problemi. Moramo zbilja uzeti ovo izvješće sve što je sadržano u ovom izvješću kao prioritet. Da, u ovom odboru ono što je važno, piše se da je to e, znači stavljeno na razinu kaznenog dijela, ali države članice odlučuju tome. Isto tako se govori o određenim testovima koji će se e, uspostaviti od svibnja, ali ne govori se ni u kojem slučaju o tome što će se napraviti. Europska komisija je rekla da će od ovog pitanja napraviti prioritet. I što čekamo? Mislim da Europska komisija što se tiče ovoga uopće nije ambiciozna. A mi u okviru ovog izvješća gospodina Ertuga ćemo učiniti to pitanje prioritetnim. Mislim da u određenom trenutku moramo e, početi s radom i predložiti konkretne mjere i konkretne prijedloge. Sad ću dati riječi predstavniku Digi Growth da vidim da li imate neke nove eh, elemente za našu raspravu, a nakon toga ću zamoliti gospodina Erduka da da zaključi. Thank you very much, Madam um, Hvala. Željela bi se usredotočiti na tehničke mjere u okviru ovog izvješća Drago nam je da u Europskoj komisiji možemo reći da smo napravili cijeli niz stvari, imamo to znači o e, zakonodavstvu vezano uz odobrenja. Znači za odobrenje e, emisija imamo Isto tako i programiranje što se tiče ovog čitanja brojača kilometara, te isto tako imamo i smjernice što se tiče samih e, metoda i kriterija. Imamo znači ovdje uloga i proizvođača i tijela za odobravanje. Mi uzimamo u obzir e, vaše zahtjeve da e, znači nadziremo provedbu izvršenja ove uredbe, imat ćemo osmog drugog e, sastanak i mi ćemo se baviti znači ovim pitanjem tipova tijela za odobrenje, no drugi dio ove uredbe u tom e, smislu želimo e, znači uvesti isto tako i određene mjere što se tiče potrošnje a također ćemo uvesti neke dodatne mjere također radimo i na mjerama za e, kibersigurnost imamo na primjer države kao SAD Japan E, s kojima surađujemo u okviru Ujedinjenih naroda i želimo osmisliti smjernice vezano uz to. I na kraju željela bih dodati da ćemo također i analizirati drugi dio vaših e, e, preporuka vezano uz mjere hardvera i softvera Imamo zajednički centar za istraživanje, naše tijelo za istraživanje, te ćemo naručiti određena izvješća vezano uz to u jednoj e, malo kasnije. Hvala. A sada e, jedna minuta gospodin Van, Wim van der Kamp, a nakon toga gospodin Ertug, tri minute, izvolite. Hvala. Ja e, doista nemam ništa protiv predstavnika komisije, ali slažem se da današnji odgovor ne je nikako dovoljan. Godinama se bavimo ovom temom. Izrađuju se zakonski prijedlozi, a ovo nešto što se tiče svakodnevnog života građana, dakle ovih ljudi koji kupuju automobile iz druge ruke, komisija kaže na, još moramo malo razmisliti i ohrabrit ćemo zemlje članice. Pa doista najmanje što se može učiniti, to je doista premalo. A predstavnicima glavne uprave Growth želim poručiti. Radi se o rabljenim vozilima. Homologacija nema nikakve veze. Riječ je o rabljenim automobilima koji su predmet Prijevara I to se nalazi u izvješću kolege Ertuga. Tu valja jasno poručiti da se ovim problemom trebamo što prije pozabaviti, u najkraćem mogućem roku. Mi možemo govoriti o Putinu, o Brexitu, o čemu god hoćete, ali ne uspijevamo riješiti ovaj problem manipulacije brojača kilometara, a mislim da bismo trebali. Slažem se s vama, e, gospodin Van de gospodine Gospodin Ertug, imate dvije minute. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, hvala komisiji, kolegama i kolizijama. Prije nego što govorimo o komisiji, e, dugujem odgovor e, što se tiče teških vozila kod teških vozila, teretnih vozila, govorili smo sa stručnjacima Kod e, teretnih vozila takav prijevara nije moguća. E, oni imaju i e, brojač kilometara i zapis o putovanju. Tehnički gledano to je šaltung i pogonski aparat su povezani pa manipulacija nije tako lagana. Na, e, sada nešto o komisiji. Pažljivo sam pratio ono što je rečeno i moram reći da usprkos mnogih razgovora koje smo imali sada već šest mjeseci sa komisijom i sa upravama, imam stalno dojam da iz nekih razloga ova Europska komisija ima rezerve kad se radi o tome da rješava one probleme koje države članice bi također morale napraviti u smislu jedinstva Europske unije. E, e, reći ću komisiji da ovakav pristup e, potiče dojam kod sugrađana da Europska unija ništa ne može riješiti, da e, se ona gubi u nekim detaljima. Koje koristi imamo od toga da potrošači, klijenti e, mogu doživjeti što ovi tipovi u Brislu rade? ako e, za godinu i pol idemo u izbore onda uz pomoć komisije možemo reći evo ljudi gledate to su prijevare to su manipulacije to su štete to moramo spriječiti to možemo reći našim sugrađanima moramo doći do e, do toga da možemo braniti Europsku uniju, a ne to onemogućiti. Na taj način treba postupati. Da, argumenti zakonodavstvo, zakonodavstvo od prošle godine, a što se tiče homologacije, to je nešto što se tiče samog trenutka odobrenja homologacije ali radi se o tome što nakon toga što je s rabljenim vozilima Eh, od homologacije do prvog eh, pregleda to je četiri godine u to, tom razdoblju ne može ne, ne smije doći do prijevare a zato nemamo propise to se tiče uglavnom rabljenih vozila i razmjenu u cijeloj Europi tih podataka. Moramo prisiliti države članice da se drže e, propisa. Da li to radimo preko Eukarisa ili nekog drugog sustava, to je irelevantno. Ali u parlamentu imamo široki konsenzus da ovu, ovaj problem trebamo zajednički riješiti. Hvala. Hvala lijepa gospodine e, Ismail e, Ertu. Gospodin Kramer ima jednu minutu. DG, Growth i Transu e, rekli svoju riječi. Ali zašto nije govorila komisija ili odbor za zaštitu potrošača? Da li ona, ova, ovaj odbor ima neko drugo mišljenje? ili ne? Hvala lijepa gospodine Kramer. U svakom slučaju e, podnošenje e, amandmana je sedmih veljače. E, komisija nam mora dati plan koji je jasan i plan E, akcije. Ne možemo si više dozvoliti e, da čekamo i vrtimo palce, a prijevare e, rastu što postavlja u pitanje prava potrošača. Mogu nam postaviti pitanje čemu služite vi zakonodavci ako ne rješavate ovaj problem vozila koja mi kupujemo. E, gospodine Ertug, e, moramo potakći komisiju da e, poduzme akciju. Ne smijemo dozvoliti da sutra ova prijevara, ova pitanja prijevare, da se sutra nađemo opet nađemo u istoj situaciji da imamo dieselgate na nekom drugom području imamo pauzu od deset minuta a onda ćemo pozdraviti bugarsko predsjedništvo. Hvala. Hvala Hvala Dragi kolege i kolegice, počet ćemo opet radom. E, imamo veliko zadovoljstvo da je s nama u našem odboru predsjednik e, europski ministar prometa i infrastrukture gospodin Ivajlo Muskovski koji će nam dati prioritete e, bugarskog predsjedanja. E, vrlo nam je drago što ste ovdje s nama u našem odboru. Bugarska je preuzela predsjedništvo 1. siječnja s velikim ambicijama za budućnost Unije koja sad prolazi kroz teška vremena. E, to su napravili s velikim entuzijazmom i s voljom da saslušaju sva gledišta. Vi ćete rješavati vrlo e, važne probleme za naš odbor, naročito za promet i turizam Želim e, e, vam mnogo uspjeha u vašem radu, u ovom predsjedanju. Gospodine ministre, hvala što ste došli k nama danas i molim vas da što češće dolazite, uvijek ćete biti dobrodošli. Da ću vam odmah riječ kako biste nam rekli koji je vaš plan za sljedećih šest mjeseci. Izvolite, imate riječ dvadesetak minuta nakon kojih ćemo imati razmjenu mišljenja. Izvolite. Благодаря mnogo. Gospođo predsjednice, dame i gospodo zastupnici Europskog parlamenta, za nas je ovo dirljiv trenutak – Vrlo nam Velika nam je čast što vam danas mogu predstaviti prioritete na području prometa kojima ćemo raspravljati tijekom prvih šest e, mjeseci. Bugarska ima ambiciozne ciljeve da sudjeluje aktivno u zakonodavnom e, europskom postupku. Isto vremeno smo svjesni naše odgovornosti te vaše odgovornosti, vas europskih e, zastupnika budući da vaše odluke djeluju konkretno na živote europskih e, građana. Mi ćemo e, ostvariti rezultate u E, budućnosti realistične koji će e, znači se temeljiti na temeljnim načelima Europske unije u svjetlu transparentnosti. Bugarsko predsjedništvo će promicati konsensus, e, držišno natjecanje i koheziju u svim politikama prometa, uključujući i produljenje suradnje te približavanja sa zemljama, približavanja zemalja E, Zapadnog Balkana europskim vrijednostima. E, zbog svog zemljopisnog e, položaja na Balkanskom poluotoku Bugarska je uvijek igrala ulogu između mosta između Europe i Azije i to kretanjem osoba E, usluga, e, isto tako kapitala i roba. Za nas je povezanost prometa na Balkanu nešto što je izuzetno važno za cijelu Europu također. Ono što je važno je da je promet e, stimulativan za europsku ekonomiju, dobrobitnosti tržišnog natjecaja i regionalne kohezija. Bugarsko predsjedništvo bi željelo E, doprinijeti razvoju tog važnog sektora i to usredotočujući se na prioritete e, koji se nalaze prije svega u inicijativama prvog paketa za mobilnost, drugog paketa za e, mobilnost te isto tako zakonodavne akte koji su povezani sa strategijom zakoprovstva za Europu. U trenutku kad mi e, počinjemo predsjedavanjem Europske unije, počinju pregovori u okviru prvog paketa za mobilnost. Ono što je važno e, e, znači završavanje finalizacije rada u okviru ovih prijedloga će nas dovesti do naprednijeg sektora prijevoza i prometa u Europi. Mi ćemo se znači usredotočiti na, na dosije, na predmet pristupa tržištu i pristupa zanimanju profesiji. Isto tako ćemo raditi na specifičnom zakonodavstvu što se tiče upućivanja vozača, iznajmljenih vozila te interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine u zajednici. Što se tiče socijalnih aspekata i upućivanje radnika, to je nešto, jedno pitanje koje je vrlo osjetljivo u Europi. Zbog toga očekujem da ostvarimo konstruktivnu raspravu vezano uz ta dva pitanja. Što se tiče zakonodavnih prijedloga u okviru prvog paketa za e, mobilnosti moraju se osnivati na e, pravičnim i uravnoteženim e, odlukama koji trebaju uzeti u obzir pravu i pravičnu zaštitu vozača, a s druge strane i isto tako slobodno kretanje usluga i slobodno davanje usluga. Jasna pravila te također učinkovita kontrola je nešto što je izuzetno važno za pravično tržišno natjecanje i za dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Korištenje novih tehnologija će nam omogućiti da ostvarimo te ciljeve. U tom kontekstu poboljšanje interoperabilnosti elektroničnih sustava za naplatu cestarine u zajednici će nam pomoći da naše tržište bude e, konkurentnije. Usvajanje općeg pristupa na, u ovom predmetu isto tako će značiti veliki korak naprijed, važan napredak, a mi ćemo to željeti postići kako bismo ostavili e, znači e, stabilne temelje za pregovore u e, sljedećem predsjedništvu. Što se tiče razvoja intermodalnog transporta, to je prioritet za razvoj europskog prometa. Bugarsko predsjedništvo je također počelo rad na preinaki direktive o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza roba između država članica. Direktiva je usvojena prije 25 godina i nije e, jedno e, uniformno e, prenesena u sve države članice i isto tako nismo imali cijeli njezin potencijal koji se pretočio u praksu. Kad imamo znači željeznički promet, riječni promet, pomorski promet, teretni promet i tako dalje, imamo ciljeve da ublažimo negativne učinke na tog znači cestovnog prometa prometa na okolište isto tako sma, imamo e, cilj da se da smanjimo e, gužve na cestama ono što je važno je da direktiva e, isto tako utječe na e, cijeli taj sustav u Europi ono što je važno da isto tako smislimo multimodalni i razvijemo multimodalni prijevoz u infrastrukturama koje već postoje u Europi Europi. Što se tiče pitanja multimodalnog prometa u Europi, njime ćemo se baviti na sastanku na visokoj razini ministara prometa 19. i 20. ožujka u Sofiji. Potencijal razmjene roba između Europe i Azije te potencijalne investicije zahtijevaju razvoj mogućnosti e, prometa na e, Dunavu i e, Crnom moru te također uključenje zapadnog Balkana u transeuropsku prometnu mrežu. U tom kontekstu moramo osmisliti isto tako i uže, uža partnerstva sa tim zemljama u E, budući da će nam to omogućiti da integriramo sve sustave prometa. To će nam također e, omogućiti učinkovitiju koordinaciju te također dobivanje podrške i financijske podrške za razvijanje znači modernog sustava prometa sigurnog i integriranog na cijelom Balkanu. Isto tako moramo e, koristiti instrument za povezivanje Europe te također druge financijske instrumente kako bismo poboljšali suradnju u regiji što se tiče zrakoplovnog sektora, e, za nas je prioritet uredba o zaštiti tržišnog natjecanja u zračnom prometu. Željeli bismo stvoriti zakonodavni e, instrument koji će biti učinkoviti i koji će također i zaštititi zrakoplavne e, kompanije u Europi od nepoštene konkurencije iz trećih zemalja. To će također i stimulirati tržišno natjecanje između zrakoplovnih kompanija. I također očekujemo da će to poboljšati tržišno natjecanje, a to znači i više izbora za građane te također smanjenje cijena na dugi rok za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 E, građane, a to ne smije naravno dovesti u pitanje i povezanost država članica periferije Europe te također sa ostatkom cijena e, svijeta. Ako ništa ne napravimo na području nepoštenih praksi na ovom e, sektoru, onda će to dovesti do određenih dominantnih pozicija na području zrakoplovnog sektora. To će značiti isto tako smanjivanje izbora te također E, veće cijene za e, građane te manju povezanost. Ovo je e, znači prijedlog koji države članice vide kao kontradiktorni i e, složeni prijedlog, ali to je samo početak ovog e, vrlo složenog e, zakonodavnog prijedloga. Ono što je važno je da u svakom slučaju Europska unija u okviru ove uredbe će odgovoriti na svoje međunarodne obveze. Ono što je važno da ćemo raditi i dodatno na sklapanju bilateralnih sporazuma koji će uključiti cijeli niz aspekata na području zrakoplovnog sektora. To će biti garancije poštene poštene, poštenog tržišnog natjecanja, isto tako jednakih pravila za sve sigurnosti i čistog okoliša. Predsjedništvo, bugarsko predsjedništvo predsjedništvo će e, znači raditi na tim pregovorima koji su upravo u tijeku, a isto tako i pozdravljamo buduće inicijative što se tiče pomorskog prometa. Bugarsko predsjedništvo će raditi na novoj direktivi o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada ta direktiva će doprinijeti boljoj zaštiti pomorskog okoliša te isto tako će smanjiti e, administrativni teret za poduzeća Prijedlog e, direktive o jedinstvenim kontantnim točkama na europskoj razini će biti predstavljena početkom e, svibnja 2018. godine. Radi se o važnom predmetu budući da će e, omogućiti da se smanje administrativne procedure koje se primjenjuju na komercijalne brodove. Isto tako mi ćemo početi taj rad nakon prezentacije komisije. Također očekujemo i e, reviziju komisije što se tiče e, direktive o minimalnim razinama obuke pomoraca te isto tako reviziju direktive vezano uz certifikate za pomorce. Također ćemo i završiti rad E, vezano uz smjernice vijeća koje se tiču obveza koje se trebaju primijeniti na, mala, na male brodove. Bugarsko predsjedništvo će također i ugostiti godišnji sastanak posvećen pomorskim pitanjima te plavom gospodarskom rastu. Radi se o Europskom e, pomorskom danu koji će se e, održati 31. E, svibnja i 1. lipnja u Burgasu. Što se tiče željezničkog prometa, mi ćemo poboljšati e, zakonodavni okvir što se tiče prava e, znači putnika na području e, željezničkog E, e, sektora, a mi također ćemo organizirati određene događaje koji će se ticati znači željezničkog prometa, budućeg razvoja, također zračne povezanosti, te također politike e, pomorstva u Europi, a što se tiče vijeća za promet, on će se održati 7. lipnja u Luksemburgu. Gospođo predsjednice, dame i gospodo zastupnici, dame i gospodo, na kraju ja bih želio podcrtati da će nam biti potrebna vaša suradnja i vaša pomoć kako bismo postigli naše ciljeve. Građani od nas očekuju konkretne odluke vezano s pitanja na koje još uvijek nismo našli odgovore. Bugarsko predsjedništvo e, će računati u tom smislu na pomoć Europskog parlamenta budući da je on institucija koja predstavlja interes svih europskih građana. Mi živimo u dinamičnim e, vremenima e, konstantnih promjena. To je dobar trenutak da dokažemo da Europska unija može biti jedinstvena, te također da osluške ono što žele njezini građani. A učinci naših odluka danas e, građani moraju vidjeti u budućnosti i to odmah provedeni u djelo. 57% e, stanovnika Europske unije vjeruje u Europu, smatraju da je to najbolja stvar koja se može dogoditi njihovoj e, zemlji. To je naj bolje, vjeruju da je to najbolje mjesto za život u svijetu. Zbog toga mi bismo željeli ojačati tu, e, to povjerenje koje su nam povjerili građani. Oni od nas očekuju koordinirane akcije, rješavanje problema i žele isto tako pravičniju Europu sa većim gospodarskim rastom. Ja bih želio završiti svoju intervenciju e, citirajući isto tako slogan bugarskog predsjedništva koji je isto tako i slogan e, našeg parlamenta. Zajedno smo jači. Predsjedništvo e, Europske unije ide u tom pravcu. Hvala vam na pažnji. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine ministre na ovom izlaganju. E, rekli ste nam neke konkretne stvari o svakodnevnom životu građana. Danas nijedan građanin ni građanka Europske unije se ne može e, micati i pokretati bez mobilnosti Mobilnost je postala instrument za otkrivanje drugačijih prostora, ali to je instrument eh, svakodnevnog života, eh, odlazak u školu, na posao, eh, za rekreaciju, odlazak u centar grada. Promet je svakodnevni život. Danas kad gledamo stvari, točno je da e, ljudi provode mnogo vremena u prometu. Moramo poboljšati dostupnost prometa i transporta, ali imamo izazove, okolišne izazove, e, cestovna sigurnost i tako dalje. Pozvali ste gospodine e, ministre na sve da se okrenemo prema budućnosti. E, Unija je snaga, da, to je snaga sa svim aspektima koje trebamo uzeti u obzir u našem paketu za mobilnost. E, spomenuli ste socijalne aspekte, moramo biti konstruktivni, moramo ići naprijed u tim aspektima. Također ste nas podsjetili na vašu spremnost e, za konsensus i možemo se e, ekonomski razvijati zahvaljujući prometu on stvara i radna mjesta e, zahvaljujemo vam na spremnosti na angažmanu e, jer mi smo svi jedan tim i svi radimo u smjeru istih ciljeva Sada ćemo imati e, raspravu sa koordinatorima i onda zastupnicima i zastupnicama. E, gospodin Wim van de Kamp će govoriti u ime Pučana. Izvolite. E, biti ću vrlo stroga što se tiče vremena. Koordinatori će imati tri minute, a drugi će imati dvije minute. Gospodine Van den Kap, izmate riječ. Hvala vam. Hvala vam i u ime mog političkog kluba. Hvala gospodinu ministru koji nas je, koji nam je danas došao u posjet. Ukoliko se e, ne varam, e, ovo je prvi put da Bugarska predsjeda Evropskom unijom riječ je o povijesnom trenutku. Svjesni smo tenzija koje su danas prisutne u određenim dijelovima Europe, te mi je sasvim jasno na što ministar misli kada kaže da će Bugarska povezati sve dijelove Europe. Slažem se, gospođo predsjednice, s vama i sa ministrom. Naime, evropski građani e, žele da mi pružimo i rezultate, da se naše djelovanje ne ograniči na puke riječi. Mislim da imate pravo, oni trebaju moći vidjeti što je to što konkretno poduzimamo. 18. rujna prošle godine ja sam posjetio Sofiju, Imao sam jedan radni sastanak tamo. Vidjeli smo da je e, Bugarska da bilježi naročito značajan cestovni promet. I ukoliko govorimo o paketu mobilnost 1, onda vrijedi istaknuti da će to biti veliki izazov za Bugarsku, dakle uspjeti e, prona doći do sporazuma u vijeću, to obuhvaća i kabotažu i upućivanje radnika, to su sve dodatni elementi. Ja vam doista o u tome želim puno, puno sreće. Mi smo kao parlament e, jako zainteresirani za taj paket, dakle mobilnost jedan, Ukoliko budemo mogli raditi na drugom dijelu paketa još i bolje, međutim ne bi trebali biti u tom smislu prebrzi, pritom ne postići ciljeve, dakle sve u kontekstu europskih izbora u Svibnju iduće godine. Vi ste rekli da je Bugarska važna za kontekst Zapadnog Balkana i s time se mogu složiti. U tom smislu biste mogli započeti važne inicijative ćete, e, kojima ćete omogućiti bolju povezanost trećih zemalja. Tijekom ovog mog puta u Bugarsku Posjetili smo Luku Burgas, posjetili smo i Otočić koji se nalazi u tamošnjem arhipelagu koji ima vrlo, vrlo bogatu povijest. Dakle, otok je koncentriran prije svega na pomorski promet. I nisam u tom smislu pomorskog, odnosno riječnog prometa, čuo ništa je od vas vezano uz Dunav. Dunav je izuzetno važan za koridor TNT također tu donosi čitav niz izazova, na tome već dugo radimo i drago mi je da se u tom smislu surađuje i sa Rumunjskom. Hvala vam. Hvala lijepa gospodine Wim van de Kamp. E, gospodin Kurešev ima riječ. Izvolite. Kurumbašev, oprostite. E, imam <laughs> problema s akcentom. Odlično ste izgovorili moje ime. E, dobrodošli gospodine ministre, dobrodošli u naš odbor. Pozdravljam u ime socijalista i demokrata u Europskom parlamentu. E, gospodin Van de Kamp je već govorio, ja bih također zahvalio e, odboru što je organizirao ove radne posjete u Bugarskoj s iznenađenjem sam saznao jučer da pučani neće podržati e, koridore, prometne koridore e, u zapadnom e, Balkanu. Imate pučane i u Bugarskoj. Imate li namjeru da mm, stavite naglasak na prometni razvoj u toj regiji? Politički prioriteti naše vlade su poznati, a naročito je to važno na području prometa. E, u očekivanju e, e, pristupanja mnoge zemlje zapadnog Balkana mogu razvijati svoj promet što pospješuje kulturne i ekonomske razmjene među njima E, trebamo e, vidjeti što je konkretno moguće, što možemo napraviti e, konkretno za povezivanje Jadranskog i Crnog mora. Uvjeravam vas da u što se tiče direktive o upućivanju radnika tu znamo da će postojati teškoće tu imamo E, više nacionalnih e, razlika u gledištima nego razlika u gledištima u parlamentu. E, to će otežati rad parlamenta na tom području. Moramo ujednačiti interese raznih država članica. Nadam se da ćete uspjeti dovesti sve do zajedničkog stajališta. Gospodin Van den Kamp je već spomenuo e, Crno more, područje Crnog mora. Imate li u vidu neke konkretne mjere za razvoj prometa u toj regiji? Naročito suradnju, e, e, recimo suradnju sa Armenijom i Gruzijom, veze sa Iranom i Srednjim istokom. Znam da se i drugi kolege zanimaju za inicijativu e, za e, Dunavsku regiju. Naročito um, drenažu e, Dunava. Robert Zile ima riječ. Hvala vam. Drago mi je, gospodine ministre, što ste došli na naš sastanak. I doista vam želim puno uspjeha u, u radu. Imali smo još jedan posjet e, u studenom, tam susreli smo se u Sofiji sa predstavnicima vlasti, dakle vlade i parlamenta i bilo mi je drago čuti da je oporba rekla da slijedi šestomjesečno primirje, dakle tijekom vašeg predsjedanja Unije. Smatram da je to dobar znak i da ćete postići ciljeve koje ste se zadali. Vezano uz sektor prometa, dakle najvažnije pitanje je paket, prvi dio paketa za mobilnost. Mislim da će to biti teška zadaća, ali da je to moguće riješiti. Vi ste mi to sami potvrdili danas. Htio bih vas upitati kako bolje ujediniti tržište u kontekstu prijevoza robe. Imamo problem sa kabotažom u razvoju jedinstvenog tržišta. To je povezano sa pitanjem upućenih radnika. Riječ je uglavnom o vozačima kamiona. I kontrola kabotaže bi stvorila dodatne administrativne troškove. Također svi vozači bi trebali u svim zemljama primati jednaku plaću. Moje drugo pitanje vezano je uz drugi paket mobilnosti. Ja sam imao čast i bio sam zadužen za pitanja vezana uz tehničke standarde kamiona tu nismo, međutim, bili naročito uspješni, razvoj situacije nije dobar. Što vi tu očekujete? Možemo li tu postići neki da, prijevoz, dakle, u ovom, u ovom obliku cestovnog prometa? Nadalje, iduće financijsko razdoblje. Zanima me koja će biti reakcija predsjedništva na komisijin prijedlog koji se tiče instrumenta povezivanja Europe, projekta TNT i drugih e, projekata u sektoru prometa. Hvala lijepa gospodine. Gospodin Telička ima riječ. Hvala vam sve najbolje, želim vam puno uspjeha vi se nadovezujete na estonsko predsjedništvo koje se smatra jako uspješnim. I želim vam da budete jednako uspješni kao i oni. Ja vam se unaprijed ispričavam jer ću uskoro morati otići na jedan drugi sastanak ali svejedno bih vam postavio nekoliko pitanja. Vi ste spominjali financiranje infrastrukture, to može biti zanimljiv doprinos ovim europskim raspravama. Također željeli ste analizirati i izmjeriti dakle, učinak ovih financijskih sredstava te izvući zaključak što je to što možemo učiniti boljim. Nadalje, govorili ste o tržišnoj utakmici u sektoru zračnog prometa. Još uvijek smo u radnim fazama. Vi ste s pravom ustvrdili da bismo trebali izbjeći situaciju koja bi mogla dovesti do monopola i do razvoja nelojalne konkurencije. Međutim, htio bih čuti i drugo gledište, a to je da ako želimo biti konkurentni, da onda moramo uračunati ovdje brojne učinke koje nam omogućuju da budemo konkurentni, a to uključuje promjenu poslovnih modela primjerice. Jasno mi je da ne možete ići u detalje onoga što ste iznijeli u svom izlaganju i zato moja pitanja ne idu u tom pravcu i siguran sam da ćemo surađivati s vama i s vašim kolegama, ali zanima me koji to cilj bugarsko predsjedništvo želi postići u prvom i drugom paketu mobilnosti vezano uz zračni promet. Evo to bih htio danas čuti od vas. Što se tiče paketa za mobilnost, za nas je ključno funkcionirajuće jedinstveno tržište, dakle bez nelojalne konkurencije. No očekujem da će se tu dogoditi čuda, ali želimo vidjeti ozbiljan napredak i ocjenjivat ćemo ga na osnovu ovoga da ga moramo postići mm, korake unaprijed, možda i pod vašim e, predsjedništvom, ali vi s vašim kolegama se morate osigurati da prije nego što to postignemo da će se zemlje članice suzdržati od jednostranih mjera zato što to dovodi do fragmentacije unutarnjeg tržišta i otežava pregovore o ovim paketima mobilnosti. I na koncu Brexit. Mislim da trebamo ispregovarati odgovarajuće prijelazno razdoblje. Ukoliko to ne postignemo, to će dovesti do brojnih negativnih učinaka. Ne samo po poslovnu klimu i gospodarstvo, već i po pitanju povezivanja, prometu povezivanja. I tu bih evo htio čuti vaše mišljenje. Još jednom evo, želim vam sve najbolje, mi ćemo surađivati na najbolji mogući način. Još jednom se ispričavam što moramo otići. Gospodine Telička, hvala. Gospodin Kramer. Gospodine ministre, pozdravljam vas u ime zelenih i želim vam puno uspjeha u vašem prvom predsjedanju Europskom unijom. Mi ćemo vam dati koliko je to moguće našu potporu želimo e, promijeniti e, promet, e, govorimo o cestarinama, mi smo za svako vozilo nametnuti na, u željeznicama nametnuti neke cestarine, a zato nema pandana još u cestovnom prometu E, nećemo postići naše klimatske cilje, ciljeve e, ceste e, imaju financijsku i propisnu prednost pred željezničkim prometom, mada vrlo škode okolišu Govorimo o plovidbi unutarnjim vodama i morem. Imamo otpade e, sa teškim motornim uljima. A oni su, ta teška motorna ulja su užasno štetljiva. E, kako ćete s time postupati e, kako, e, kakve ćete mjere uvesti kako bismo imali poštenu konkurenciju kako bismo potakli na primjer dunavsku plovidbu Nekad smo imali mnogo plovila po Dunavu, danas je ta situacija sasvim drugačija. Dunav je naročito važan i za Bugarsku. A druga stvar su putnici i njihova prava. Imali smo žrtve putnika koji su rezervirali karte i Imali smo i neke slučajeve drugih malverzacija od strane zračnih prevoznika. E, što ćete napraviti da kada prijevoznici bankrotiraju, da od toga ne stradaju putnici? E, isto e, se odnosi i na višu silu. Ne možemo imati situaciju da uvijek klijent bude žrtva takve više sile. Novi most e, e, na Dunavu između Sideo i Kalafata, to je e, primjer za Europu. Ceste, željeznice i sada imamo i mostove prema drugim zemljama. Imamo i biciklizam koji cvate u Europi. E, imamo ogroman e, prihod od biciklizma recimo a e, za infrastrukturu za bicikliste nemamo novca to je također dio TNT-a kako ćete s, tima, s time postupati imamo euro biciklističku stazu dva ili tri tu možemo mnogo toga učiniti kako ćete postupati sa ovim prometom, biciklima, prometom koji mnogo toga može učiniti za okoliš. Hvala. Hvala lijepa gospodine Kramer. Evo vidite gospodine ministre imamo ogroman broj pitanja za vas. Evo, pokušat ćemo to posložiti da vam pomognemo. E, e, Koordinatorici postavili mnoga pitanja o prvom paketu za mobilnost. E, što će biti sta bugarskog predsjedništva, isto tako kabotaže, upućivanje radnika, kako ćete pronaći konkretne mjere za ova pitanja E, mnoga su pitanja postavljena u vezi s Dunavom. E, e, gospodin Robert Zile je postavio pitanje financiranja proračuna za promet, međusobna povezanost. Gospodin Telička je govorio o financiranju infrastrukture. Što to znači je pitao. mnogi su članovi postavili pitanja o zračnom prometu u tom e, području imamo mnogo nepoštene konkurencije. A postavljeno je i pitanje Brexita jer ste u središtu sada ovih pregovora o Brexitu. Moramo tu napredovati kako bismo e, došli do zajedničkih e, platformi. A što je s europskim koridorima? Gospodin Kramer je govorio. E, e, mi dajemo potporu cestovnom prometu na uštrb željezničkog prometa. Pitanje je nameta za ova dva područja. A također pitanje biciklizma koje je od e, ključne važnosti. Nadam se da sam dobro sažela ova pitanje, pa ću vam dati riječ za desetak minuta. Imate riječ, izvolite gospodine ministre. Izvolite. Благодаря, госпожо председател. Hvala, gospođo predsjednice. Ako mi dopustite, Odgovorit ću na zadnje pitanje prvo, gospodina Kramera. Gospodin Kramer je postavio vrlo važno pitanje za promet ne samo u državama članicama nego u cijeloj Europi. Radi se o poštenom oporezivanju na području prometa i to u svim vrstama prometa. U istinu, u nekim državama članicama financiranje infrastruktura je postalo nešto neuravnoteženo. Zbog toga moramo imati politike koje će nam e, dati više ravnoteže, uravnotežiti to financiranje infrastruktura. U nekim e, državama članicama pristojbe znači iz cestovnog e, prometa, željezničkog, pomorskog i zračnog prometa su povezane ne samo sa održavanjem infrastruktura, nego i u nekim državama članicama je financiranje infrastruktura različito. U Bugarskoj i Rumunjskoj, na primjer, imamo ovaj sustav vinjeta, u nekim drugima imamo druge načine financiranja. Na primjer, cestovni promet e, kamiona je nešto što uništava infrastrukture, isto tako predstavlja problem što se tiče cestovne sigurnosti kad e, kamioni e, su manje oporezivani nego druga vozila, onda to zapravo stvara neravnotežu u financiranju i održavanju infrastruktura. Takav sustav također smanjuje mogućnosti razvoja željezničkog prometa, pomorskog prometa te zračnog prometa jer e, cestovni promet je zapravo jeftiniji. Što se tiče putničkog e, prometa i e, znači teretnog prijevoza tereta još i dalje imamo e, naglasak na cestovnom prometu, to se tamo odvija puno više nego e, preko željezničkog prometa. Mi ćemo u svakom slučaju provesti tu raspravu, želimo ju e, finalizirati, a trebamo imati na umu da svaka vrsta prometa i prijevoza, posebno pristojbe za svaku vrstu prometa kojim želimo ulagati u infrastrukture trebaju biti uravnotežene. Moramo znači uzeti u obzir troškove korištenja infrastruktura, troškove za okoliš, e, troškovi povezani sa sigurnošću tog vrsta, vrsta prometa, te također i ti eksterni troškovi. E, njih moramo uzeti u obzir. Ja sam uvjeren da ako nađemo tu e, ravnotežu, mnoga poduzeća i mnogi prijevoznici će se okrenuti drugim vrstama prometa e, osim cesti, znači pomorskom i željezničkom prometu. No, u ovom trenutku cestarine ili pristojbe za tranzit kamiona na cestama su relativno niske u odnosu na druge vrste prijevoza. Uvjeravam vas još jednom, mi ćemo raditi na tome da se sustav prometa uravnoteži te postizanje jednakih pravila za sve, te također uravnoteženje svih različitih vrsta pristojbi i cestarina. Što se tiče promicanje alternativnih vrsta mobilnosti i prijevoza, ono što zovemo takozvanom mekanom mobilnošću, u to uključujemo na primjer bicikl ili osmišljavanje infrastruktura za bicikle, biciklističkih traka i tako dalje. Takva politika se treba provoditi na nacionalnoj razini. Uvjeren sam da u trenutku kad E, počinjemo imati ravnoteženi sustav plaćanja pristojbi za različite vrste transporta da će onda isto tako e, se povećati i e, prijevoz i korištenje bicikla Imamo isto tako i taj prijevoz Dunavom između Rumunjske i Bugarske i tu također predviđamo e, izgradnju jedne biciklističke trake. Nakon, tak, nakon toga krećem na ovo pitanje povezano s Brexitom. Još jednom ću e, citirati riječi našeg e, predsjednika vlade. Mogu reći da ono što se sad događa je razvod u obitelji i oni koji najviše pate su uvijek djeca. Naša zadaća je da pronađemo pristup koji će omogućiti da je sa strane Europske unije i strane e, Ujedinjenog Ujedinjene kraljevine e, nastavljanje prijateljskih odnosa i to na području sektora također. Tu imamo znači posebnu situaciju, imamo znači jedinstveno europsko nebo, Imamo također i taj spor između Španjolske i Ujedinjene kraljevine što se tiče Gibraltara. A moramo u svakom slučaju napredovati na tom predmetu. To je u rukama vijeća, osobno sam skeptičan, no jer e, ti sporovi traju već godinama i nisam siguran e, da će se u okviru pregovora o Brexitu to pitanje riješiti. No još jednom ponavljam, Imamo prepreke što se tiče ovog projekta jedinstvenog europskog neba. Moramo naravno napraviti sve kako bismo e, sačuvali naše bilateralne odnose gospodarske, ne samo gospodarske sa Ujedinjenom kraljevinom. Koliko znam, Imamo tri bloka koji su spremni u okviru jedinstvenog e, europskog e, neba. Jedan blok je povezan sa Bugarskom i Rumunjskom, te imamo također i te usluge upravljanja zrakoplovnim prometom. A imamo također i znači e, objedinjenje našeg znači zračnog prostora, to nam je omogućilo velike uštede. E, radi se o inicijativi koja je također dio paketa o zrakoplovstvu, o zrakoplovnom e, prometu. Sigurna sam da će jedinstveno europsko e, nebo omogućiti velike uštete za zrakoplovne kompanije. Što se tiče financiranja željezničkih infrastruktura, želio bih istaknuti činjenicu da e, da se znači e, financijskim inženjeringom sve više e, financiraju takve infrastrukture te da imamo različite fleksibilne mehanizme kao na primjer instrument za povezivanje u Europi CEF te također druge instrumente koje nudi Europska investicijska banka. No, mi smatramo da moramo sačuvati i taj mehanizam u okviru kohezijske politike. Moramo paziti kako trošimo novac poreznih e, obveznika u Europi, naravno, no uvjeren sam da e, politika, kohezijska politika mora podržati razvoj e, željezničke infrastrukture dok ona sama ne postane rentabilna. Osobno podržavam e, produljenje kohezijske politike. A što se tiče ovog paketa mobilnosti i to posebno prvog paketa, Mi e, želimo zbilja slušati sva različita mišljenja, isto tako ostvariti dijalog sa različitim čimbenicima. No tu sam također skeptičan, bio sam skeptičan jer, je, jer su stajališta država članica bila dosta fragmentirana, no u ovom trenutku smatram da e, ćemo moći približiti stajalište država članica e, što se tiče ovog e, prvog paketa mobilnosti. E, neke države članice su pokazale duh razumnog kompromisa i mislim da bi to bio veliki napredak ako uspijemo približiti stajališta država članica o tom prvom paketu mobilnosti. Što se tiče direktive o upućivanju e, vozača, u istinu radi se o složenom predmetu, o složenom dosjeu. Napravit ćemo sve što je u našoj moći kako bi e, postigli napredak, ali ja mislim da neće baš biti lagano približiti stajališta država članica koja su dosta oprečna. Ja sam e, razgovarao sa predstavnicima e, poduzeća za prijevoz u Europi i došao sam do zaključka da njihove rezerve se ne tiču političkog sadržaja naše našeg prijedloga, nego imamo od, znači, e, rezerve i sindikalnih udruga i udruga prijevoznika u državama članicama. Ono što bi bilo bolje je da u tom smislu usmjerimo daljnji rad. A što se tiče razvoja koridora te povezanosti sa zemljama Zapadnog Balkana. Radi se o koridoru broj 8 koji ide od Italije, prolazi kroz Albaniju, Makedoniju i Bugarsku. Drugi koridor broj 10 znači je poveznica sa Srbijom. U, u istinu Želio bih reći da bi nam podrška Europskog parlamenta u tom smislu dobro došla. Mi smo uvjereni da e, države Zapadnog Balkana moraju imati perspektivu pristupanja Europskoj uniji. U protivnom Cijela regija će postati faktor rizika za Europsku uniju kad govorimo o budućnosti Europe i perspektivama. Ne govorimo e, o budućnosti na srednji rok. I naravno, to se neće ostvariti tijekom mandata sadašnje komisije, no tim državama moramo ponuditi plan razvoja za, na primjer, sljedećih deset godina, a e, mogu reći da razvoj e, prometa je jedna dobra jedan dobar način da se osmisli takav e, program rada ono što je važno je da će to ponuditi i bolju stabilnost za cijelu Europu što se tiče Dunava, to je važno pitanje. Mi smo već ovdje organizirali javnu nabavu e, za poduzeća koja će izvesti znači jaružanje e, dna a imamo i posebnosti u okviru e, memoranduma koji smo potpisali sa rumunskim e, rumunjskim kolegama. Radi se o projektima koji isključuju e, jedan drugo i mi smo odlučili da to uravnotežimo. U našem memorandumu govorimo o hidrauličkim kompleksima, a to je zapravo e, suprotno sustavu jaruženja e, kojim se želi uravnotežiti e, znači razina dna u rijeci. Mi tu pripremamo stvaranje i izgradnju dodatnih mostova i ovisno o tome koji će projekt biti financiran i ovisno o tome koji projekt će dobiti i privući najveše ulaganja mi ćemo znači E, donijeti odluku o budućnosti Dunava kao unutarnjeg plovidbenog puta. Hvala gospodine ministre, dala sam vam malo više vremena, imali smo jako puno pitanja, no imamo i drugu rundu pitanja i sad ovi E, vi sad u drugoj rundi imate samo jednu minutu kako bismo bili učinkoviti. Molim vas da budete e, vrlo učinkoviti što se tiče vaših pitanja. I sad krećemo prvo gospođa Revedel, izvolite. Jedna minuta, minuta i trideset. Hvala gospođo predsjednice, da, gospodine ministre. Što se tiče znači ovog dijela e, cijena i talifikacije u paketu bolnosti, da li znači na kraju euro vinjete, da li ćete okončati do kraja vašeg predsjedavanja taj e, predmet. Što se tiče prijedlog, e, predloga komisije što se tiče euro vinjete, kako predviđamo eventualno izlaz iz takvog sustava. A što se tiče mojeg prijedloga upućivanja prihoda prema infrastrukturi prometa, kako to mislite odgovoriti na taj moj prijedlog? Što se tiče socijalnog dijaloga, rekli ste da se to treba odvijati na razini država članica. Čini mi se da u ovom paketu o mobilnosti trebamo e, također postići taj cilj socijalnog dijaloga na europskoj razini. Kako znači mislite, e, osmisliti taj socijalni dijalog između različitih partnera na tom pitanju? Što se tiče ovog e, kompromisa, što se tiče pristupa tržištu, pristupa profesiji nakon odluka Europskog suda da podrži zabranu e, znači e, obveznog e, odmora od 45 sati 45 minuta, da li ćete podržati znači taj prijedlog? A kad govorimo o konkurentnosti zrakoplovstva, kako vaše e, predsjedništvo e, zamišlja rad u okviru vijeća te mogućnost pokretanja istraga e, protiv nepoštenih praksi trećih zemalja. Hvala. Točno jedna minuta i 30. A sada Gospođa e, e, Bugarsko predsjedništvo dolazi, u teškom e, trenutku, pregovara se o paketu mobilnosti, tu je Brexit, doista vam želim puno sreće, potom tu je ova ravnoteža između istoka i zapada, nadam se da ćemo ju održati. Nadam se da će nakon obavljenog posla s naše strane naši glasači biti zadovoljni. To će značiti da smo uzeli u obzir i njihove potrebe. Imamo, međutim, različita stajališta vezana uz određena pitanja. Vidimo ovdje različite vizije između istoka i zapada kada govorimo o paketu mobilnosti a za nas je najvažnije jedinstveno tržište, izbjegavanje fragmentiranosti koje je već više puta spomenuta. Međutim, mislim da je problem upravo u detaljima. Mislite li da je ovdje riječ prije svega o političkom problemu? Zanima me što mislite o kabotaži. Komisija predlaže tijekom petodnevnog razdoblja određeni broj operacija koje se smiju napraviti. Imamo tu prijedlog izvjestitelja koji je dva dana, dakle tjedno predviđena za kabotažu. Ideja je dakle da se ograniči korištenje kabotaže da bi to sutradan dovelo do, odnosno u budućem razdoblju dovelo do eliminacije ove prakse. Što mislite o ovom odmoru u kabini vozila? U Europi nam nestaje, nedostaje 30 tisuća parkirališta koja bi trebala biti određena za to. Merci beaucoup, Hvala, gospođo Lukašenska. Gospodin Presk. Gospođo Foster, imate jednu minutu, izvolite. Hvala. Evo, želim poželiti srdačnu dobrodošlicu gospodinu ministru u ime kluba ECR. Imam jedno pitanje vezano uz izvješće o tržišnoj utakmici. Ja sam tu jedna izvjestiteljica u sjeni. Nije ovdje bilo velikih ambicija u vijeću, međutim svejedno postižemo napredak. Teško je mm, definirati što znači nelojalna konkurencija. Međutim, evo, ja dolazim iz Ujedinjene kraljevine, tamo se situacija liberalizirala prije više od 30 godina. Također podupiremo rast regionalnih zračnih luka, te ne bih htjela vidjeti naznake protekcionizma. Mi smo imali velike koristi od rasta niskotarifnog sektora. Također i u dobroj, to, to se ogleda u dobroj povezanosti sa operaterima iz trećih zemalja. Mi smo također veliki proizvođači u sektoru zračnog prometa imamo i situaciju da imamo operatere, dakle iz trećih zemalja koji imaju koristi od našeg zračnog prostora. Siguran sam da, ćemo na koncu dobiti razuman prijedlog. Međutim, vezano uz pitanje Gibraltara, ne želim sada ulaziti u detalje. Međutim, imamo sporazum iz 2006. gdje su se složili Ujedinjena Kraljevina i Španjolska koji bi trebali izbjeći dakle, diskriminacijsku praksu u međusobnim odnosima. Gibraltar je dio jedinstvenog tržišta. Ne bih htjela da vas se uvuče, da sad uvuče u neku raspravu o suverenom e, teritoriju. Mislim da za ovo postoji rješenje kao što postoji za sve. Hvala lijepa. Hvala. Hvala gospođo Foster. Gospođa Bilbao ima riječ, izvolite. Hvala. Hvala vam. Ja ovo čestitam e, ministru i htjela bih ga ohrabriti jer nas iskustvo uči da su evo najmanje zemlje postignule najveće e, uspjehe, evo to je naše iskustvo u zadnjih nekoliko godina i nadam se da ćete u suradnji s parlamentom također požnjeti uspjeh. Već pa su vam, kolege su vam već uputili pitanja vezano uz e, paket mobilnosti. Ja sam izvjestiteljica zadužena za upućivanje vozača. I imam za vas neka pitanja. Očekujemo otpor zemalja članica ovoj direktivi. Očekujete li da bi se da bi neki aspekti ove direktive mogli proći, a drugi ne. Jer ovaj paket ima smisla ukoliko se jednako napreduje u svim njegovim dijelovima. Potom mogućnosti kombiniranog e, prometa, vi ste to istaknuli kao jedan od ciljeva, imamo situaciju u kojoj se direktiva donese, ona se usvoji i onda ju države članice ne primjenjuju. Dakle, to je katastrofa na europskoj razini. Dakle, što se tiče kombiniranog e, prometa na koje ćete se dijelove koncentrirati, potom prijedlog uredbe o zajedničkim propisima pristupa međunarodnom tržištu, to se tiče autobusa i kombija, dobili smo već neka negativna mišljenja određenih parlamenta, jednako je učinila Španjolska imali smo, predvidjeli smo tu neke probleme vezane u subsidijarnost i proporcionalnost, da bismo tu nešto htjeli čuti. Hvala lijepa. Molim vas da se držite određenog vremena. Gospođa Parpadel ima riječ, izvolite. Hvala lijepa. Dobrodošli gospodine ministre. Ja dolazim iz Rumunjske. Mišljenja sam da je vrlo važno da Bugarska sada predsjedava vijećem. To je važan trenutak za Europsku uniju. Po prvi puta evo e, jedna nova članica e, i zauzima predsjedništvo. Govorimo mnogo o ekonomskom potencijalu i o potrebama e, jugozapadne Europe jugoistočne Europe, oprostite. E, govori se o infrastrukturi u toj regiji, zato trebamo imati posebnu strategiju koja treba biti i provedena. Tehnička i financijska je potpora je vrlo potrebna. E, povezanost e, infrastrukture i razvoja turizma. Je, to je važno. Jeste li i vi toga mišljenja? Imate li jasnu predođbu za poticanje ove regije? Plovidba Dunavom je vrlo važna i za Rumunjsku i Bugarsku. 500 km plovidbe su u pitanju. To je važno za obje zemlje ne, i ne samo za nas, već za cijelu Europsku uniju. Znate da kod e, izgradnje plovidbenih puteva imamo različitih mišljenja, ali moramo naći zajedničko rješenje. To je naime tema koju, o kojoj raspravljamo već mnogo godina. Moramo poticati kako putnički, tako i teretni e, promet e, na rijekama. Još jedno pitanje, područje Schengena s Bugarskom i Rumunjskom ćemo e, slijediti zajedničku strategiju za proširenje Schengena. To je vrlo važno pitanje jer se ono tiče unutarnjeg tržišta, prometa i cjelokupne budućnosti Europske unije. Oprostite što sam tako dugo govorila. Gospodin Đambacki ima riječ. E, gospođo predsjednice, gospodine ministre. U prvom redu čestitam e, jer ćete imati vrlo tešku zadaću. E, želim vam mnogo uspjeha za vrijeme predsjedanja eu Odbor za promet i turizam je vrlo aktivan kao što znate. Radit ćemo naročito na u uredbi o upućivanju vozača E, to je pitanje vezano za geografiju, jer neke zemlje članice, Bugarska, Rumunjska, Slovačka, e, Estonija, e, do, dokument o kabotaži će biti vrlo težak dokument. Mm, to je problematično područje, područje na kojem nemamo Europsku agenciju. Imamo agenciju za E, zračni promet, za pomorski promet, ali nemamo agenciju za cestovni promet. Pitam se, e, koje je vaše mišljenje s obzirom na Brexit, e, na smanjivanje troškova, što mislite o takovoj agenciji? Htjela bih također čuti o vašem mišljenju o digitalnom plaćanju cestarena. Hvala predsjednice. Pozdravljam vas gospodine ministre. S velikim sam zanimanjem saslušao bugarskog premijera kad je govorio o temama proširenja Evropske unije i e, o prioritetima bugarskog predsjedanja. E, objašnjeno nam je da će se Bugarska okrenuti prema Zapadnom Balkanu. E, ja imam i srpsko državljanstvo pa mislim da je približavanje ove regije vrlo važno za Evropsku uniju svi mi znamo e, e, što se e, događalo u prošlosti. Važno je da približimo države članice i nečlanice međusobno. Ima li bugarsko predsjedništvo namjeru da potiče pitanja prometa na Zapadnom Balkanu. Mm, e, e, Europska komisija već na tome radi. E, imate li namjeru da iskoriste ovu novu organizaciju za kako bi se potaklo mm, potakla suradnja na području prometa u toj regiji. Ja sam izvjestitelj za lex specialis za upućivanje radnika član sam kluba Pučana. To je vrlo osjetljivo pitanje. Smijem li vas zapitati jeste li optimistični u tom pogledu? Da li e, imate namjeru da se nekako promjeni orijentacija do kraja predsjedanja. Gospodin te ima riječ. Hvala. Prije svega i s moje strane se najbolje u radu novog predsjedništva. Mene zanima pitanje vezane uz Balkan. Jer smo se na plenarnoj sjednici uglavnom fokusirali na tu temu i danas smo imali prilike vidjeti da je to jedna od glavnih tema odbor za promet zainteresirani smo za provedbu mreže TNT, za ulaganje u put svile, kao i u transparentnost financiranja prometnih infrastruktura, tu ulaze i luke. Brine nas e, buduća razina financiranja u mrežama TNT, kao i provedba iste na području Zapadnog Balkana. Vi ste govorili o ovim e, sastanku na vrhu u Sofiji. Očekujemo još jedan sastanak koji ulazi u domenu berlinskog procesa. Dakle, moje pitanje je ukoliko ćete podržati sudjelovanje naših eurozastupnika, dakle u ovom berlinskom procesu i na sastanku u Sofiji, na koji način, tu se pridružujem kolegi, na koji način ćemo podržati ovu prometnu zajednicu. Hvala. Zastupnik Kun, minuta je 30. Hvala lijepa na ovom izlaganju gospodine ministre. Dobrodošli ste u naš e, odbor područje prometa infrastrukture je vrlo problematično mi smo nadležni i za turizam a Bugarska je velika turistička e, destinacija ne samo vaše e, crnomorske obale e, već i vaša skijaška područja. I tu smo uvijek u malo teškoj e, situaciji kada imamo spor između ekonomije i ekologije. E, vaš premijer je rekao da će se u Rodopima izgraditi jedna e, jedan skijaški lift to je uvijek onda problematično za e, emisije CO2 e, ovo je e, cijelo područje automobili cestarine telematika i tako dalje to je uvijek premalo razvijeno mi uvijek gledamo samo ono što e, se vidi na prvi pogled. Što ćete napraviti na području infrastrukture? Hvala lijepa gospodine Kun. E, gospođa Aja Sander ima jednu minutu. Izvolite. Hvala vam. Još jednom gospodinu ministru. Vi Znate mm, da će komisija uskoro e, predstaviti dakle, prvi nacrt europskog proračuna. Govori se o fondu za obranu, rezanju obzora 2020 i tako dalje. Tu nas brine proračun namijenjen prometnom sektoru. Instrument povezivanja Europe će najvjerojatnije ostati bez sredstava, te me zanima hoće li, ima li tu bugarsko predsjedništvo nekakve ideje, hoće li nešto poduzeti. Što se tiče cestovnog e, prometa, ne mislite li da bi predsjedništvo trebalo predložiti jedan paket e, na protiv diskriminacije? jer imamo danas e, situaciju da prijevoznik preuzima na sebe svu odgovornost, međutim znamo da postoji problem sa kontrolama, da postoji također velika diskriminacija u tim kontrolama i ne bismo trebali blokirati neke prijevoznike u njihovom radu. Nisu oni krivi, to Rast cijena dovodi do ovog takozvanog rata među siromašnima. Ne mogu sad od vas tražiti tu stvaranje neke agencije, ali barem neku, neko europsko tijelo. Evo, hvala lijepa, a sada ću dati riječ gospodinu ministru koji će evo sažeti ova sva pitanja i odgovoriti na njih. Pitanja o eurovinjeti i cestarinama, e, pitanja vinjete, e, Mm, e, održiva mobilnost i tako dalje. Idete li u tom smjeru? Pitanje prvog paketa za mobilnost, socijalna pitanja, kako ćete ojačati socijalni dijalog između e, pa, socijalnih partnera? Oh molim vas date, dajte da ministar odgovori bez da eh, uspjeravate eh, ministra. Želim pomoći gospodinu ministru kako bi mogao sažeti vaša pitanja. Eh, ja sam pokušala sva ta pitanja sažeti. Ne, nema usmjeravanja. Što mislite o zabrani e, odmora u kabini? To je također spomenula gospođa Bilbao. Želimo ih regrupirati, ta pitanja. E, evo, odmor u kabini. E, imamo i multimodalni promet, to je bilo pitanje. Onda pitanje autobusa E, također pitanje zapadnog Balkana i njegove integracije. Što ćete napraviti za potporu prometne zajednice Balkana? Gospođa Baski e, Sander, jeste li za ili e, protiv Agencije za cestovni promet? I to je bilo pitanje. imamo i pitanje proračuna za promet. Ja sam pokušala regrupirati ova pitanja. Evo, gospodine ministre, imate riječ. Mogu Le ministre va 15 Evo imamo još i 15 minuta, evo sve će biti u redu, polako, samo polako. Pokušat ću odgovoriti na sva pitanja. Kolegice su pokušale to isto i grupirati u blokove pitanja. Mi podržavamo stvaranje posebne agencije koja će biti nadležna za kontrolu i osmišljavanje pravila na području e, cestovnog prometa. Mi smatramo da sustav jedinstvene tarifikacije cestovnog prometa u Europskoj uniji će biti dobar korak ka budućnosti. Takav sistem će imati veliku dodatnu vrijednost za područje prometnog sektora, no moramo postići e, dobru ravnotežu sa drugim vidovima prometa. Sad prelazim na konkretna pitanja. Što se tiče ovog pitanja euro vinjete, moram reći da podržavamo ciljeve ovog zakonodavnog prijedloga, a radi se o e, znači poštivanju načela da onaj korisnik plaća i zagađivač plaća. To mora biti na korist e, i korisnicima i građanima Europske unije. Mi predviđamo znači e, izvješće o napretku da vidimo koji je napredak postignut na tom području a naš cilj je da osmišlimo e, dobar temelj za pregovore u okviru trijaloga naš e, glavni cilj je da iznađemo rješenje koje će biti na korist svih europskih građana što se tiče e, upućivanja vozača, mi e, smo svjesni različitih mišljenja i stajališta e, mi ćemo napraviti sve kako bismo promicali funkcionalan i održiv sustav prometa. Moramo se osnivati na uravnoteženim i pravičnim odlukama koji će uzimati u obzir e, s jedne strane uvjete rada vozača, s druge strane ekonomske e, interese prijevoznika. To naravno ne smije dovesti do većeg administrativnog e, tereta, te moramo imati učinkovit sustav kontrola. Što se tiče kabotaže, e, operacije kabotaže su integralni dio e, međunarodnog cestovnog prometa. Glavna kvaliteta je da se ograniči broj prijevoza praznih vozila zbog ekoloških razloga naravno moramo se boriti protiv e, neregularne kabotaže moramo regularizirati tu praksu naš cilj je e, e, pravično zakonodavstvo koje će garantirati i omogućiti učinkovitu kontrolu mi smatramo da ta učinkovita kontrola se može postići kroz poboljšanje e, ovog tehnološkog eksta, znači korištenje ovog pametnog e, tahografa. Radi se o temi o kojoj ćemo sigurno u budućnosti raspravljati. Naši ciljevi što se tiče konkretnih e, predmeta uzimajući u obzir poveznosti, znači taj socijalni gospodarski dio paketa mi smatramo da se to treba o tome treba pregovarati paralelno mi ćemo promicati um, također dijalog vezano uz sve teme uh, oko kojih postoji veći konsenzus a nakon toga ćemo se pozabaviti malo težim pitanjima što se tiče pripreme učinkovitih mjera za borbu protiv e, poduzeća takozvanih poštosnih sandučića, e, tu moramo imati koordinaciju, suradnju između države gdje smo identificirali e, prekršaj ili kazneno djelo i isto tako države od kuda dolazi identificirani prijevoznik koji je počinio prekršaj. Što se tiče prvog i drugog paketa mobilnosti, revizija direktiva o kombiniranom prometu je direktno povezana sa predmetima koji su dio prvog paketa mobilnosti. Radi se o uvjetima rada te upućivanju e, vozača. Mi radimo na osmišljavanju jasnih pravila što se tiče cestovnog prometa u okviru kombiniranog e, prijevoza, posebno što se tiče kabotaže. Nažalost, e, svi znamo da postoje prakse iskorištavanja radnika u prometu i prijevozu. Mi ćemo e, pokušati poboljšati te prakse stvoriti održivi i učinkoviti sektor koji će odoljevati i odoliti tržišnom natjecanju. No moramo postići ravnotezu između e, s jedne strane zaštite, socijalne zaštite radnika, s druge strane slobodnog davanja usluga na području prometa. Također podržavamo stvaranje posebne agencije koja bi bila nadležna za osmišljavanje pravila te provođenje kontrola te osmišljavanje svih inicijativa na području cestovnog prometa. A što se tiče odgovora gospođi Deli, E, pitali ste me da li sam optimističan, a moram reći da sam zapravo više skeptičan. Mi o toj temi već dugo raspravljamo s kolegama i shvatio sam da su različitosti mišljenja jako velike. Evo, molim vas, naznačite mi ako sam možda zaboravio e, kako pitanje. moj tim je optimističan, ali ja nisam. Gospodine ministre, vi ste u rekodnom vremenu pokušali odgovoriti na sva ova pitanja koja su vam bila postavljena, nije to bilo lagano, dragi kolege, ako budete imali kakvih e, dodatnih pitanja, to ćemo moći također i poslati e, i timu i ekipi gospodina ministra. Hvala vam u svakom slučaju što ste danas biti s nama, imate otvorena vrata našeg odbora da dođete i razgovarate s nama redovito. Želimo vam e, puno uspjeha tijekom vašeg predsjedništva. Thank you. Thank very much. Mes chers collègues, avant de partir... Dragi kolege, prije nego što e, e, napustimo e, dvoranu, kažu mi da ako želimo imati više vremena za raspravu, E, poslijepodne e, na poslijepodnevni rad će početi ne u 15 sati nego u 14 i 30. Znači poslijepodnevni dio sastanka počinje danas poslijepodne u 14 i 30. Hvala.